May I ask you, colleagues, to take seat? Kolegi, zamola bih vas da zauzmete sva mjesta, da ću još par minuta vremena tijekom novinarima da fotografiraju tijekom predstavljanja naše kandidatkinje. Nakon toga ću ih zamoliti da se smjeste negdje drugdje. Dakle, dobar dan, prije svega bih izrazio dobrodošlicu Margaret Esteger, kandidatkinji za povjerenicu, pred saslušanje našeg odbora za gospodarske monetarna pitanja. Ovo je treće ekonovo saslušanje. Pravi smo stroj za saslušanje, no radi se o vrlo važnom saslušanju za našu evaluaciju kolegija i pojedinih kandidata na temelju njihovih općih sposobnosti, prednosti Europi, osobne nezavisnosti, poznavanju portfelja, komunikacijskim vještinama i naravno političkim prioritetima te doprinosu općem strateškom programu nove komisije. Vjerojatno znate naša pravila, kandidatkinja će imati priliku za uvodnu izjavu od 15 minuta maksimalno, nakon čega ćemo imati 45 pitanja i odgovora s jednom minutom za pitanja i dvije za odgovore. Prvi krug kao i inače e, ide predstavnicima klubova zastupnika ili nezavisnih, a sve ću zamoliti da se drže dijeljenog vremena. Dakle, jedna minuta za pitanje, dvije minute za odgovor. Prijevod imamo na 23 jezika i zamolio bih govornike da ne govore prebrzo kako bismo mogli imati kvalitetan prijevod. Također vas obavještavam da će se ova E, debata uživo prenositi na web stranicama parlamenta. Prije nego što dam riječ kandidatkinji za povjerenicu, podsjetio bih vas e, da promicanje kulture konkurentnosti u našem odboru i cijeloj Europskoj uniji kao i komisiji je povijesni cilj i iz, uz izvršne oblasti komisije e, Nadamo se dublje suradnji sa komisijom kako bismo se pobrinuli da postoji odgovarajući nadzor od strane parlamenta svih politika vezanih e, uz konkurenciju, mar tržišnu integraciju i gdje je to moguće da također se razvije druga područja suodlučivanja u područjima poput e, tužbi za odštete. Dakle, Vlažna polja, poput novih financijskih usluga, također mogu znatno doprinijeti rastu i razvoju u Europi i to će omogućiti Europi da zadrži svoje konkurentsko mjesto u svijetu. Također ćemo raditi na suradnji između država članica, bankarskog sektora i provođenju jedinstvenog mehanizma za rješavanje banaka. Dakle, sada ću dati, dati riječ kandidatkinji Margaret Vestager za njenu uvodnu riječ. Izvolite. Yeah, everything is fine. Honorable members. Poštovani zastupnici, dame i gospodo. I političke drivkrafter. Og det er mit Mislim da bismo trebali iznijeti određena razmatrana o političkim prioritetima. Moj je cilj pridonijeti stvaranju jednog uravnoteženog svijeta, jednog društva gdje ljudi mogu stremiti ka svojim snovima i brinuti se za svoje obitelji, za svoje najbliže i također jedno društvo gdje ljudi, priroda i klima su uravnoteži. jedno društvo gdje je gospodarstvo održivo tako da ne stvaramo dug koji će optoretiti buduće generacije. Jedno otvoreno društvo koje će zajamčiti slobodu i raznolikost svima. Ako me potvrdite za povjerenicu za tržišno natjecanje, zalagat ću se za ono čemu sam posvetila svoj dosadašnji politički život, odnosno da ni mali ni veliki ne budu pregaženi, niti isključeni, niti iskorištavani od onih koji koriste svoju poziciju sile. Zahvaljujući slobodnom i pravednom tržišnom natjecanju vidimo da iz dana u dan nastaju nove ideje i zahvaljujući tome možemo nuditi potrošačima nove proizvode po prihvatljivim cijenama i to je ključ slobode. Za mene je posebna prilika obratiti se ovom odboru. Prvi puta sam e, ukoračila u Europski parlament e, prije 25 godina kada sam bila stažist ovdje i nikad tada ne bih mogla pomisliti da bih danas mogla stajati pred vama u ovoj ulozi. To mi je doista velika čast e, i to mi sa velikom skromnošću. Imala sam 21 godinu kada sam ušla u odbor za europske poslove moje političke stranke u Danskoj i od tada vodimo kampanju pod sloganom Mi vjerujemo u Europu i ja također u nju vjerujem. No, prije tri godine, gotovo na e, taj dan postala sam ministrica za gospodarske poslove i unutarnje poslove i prisustvovala sam prvom e, sastanku odbora za gospodarstvo i financije. Tada je vladala velika nesigurnost i u vijeću sam vidjela i prepoznala kako se povjerenje u Europsku uniju pretvorilo u konkretna rješenja za Europsku uniju. ovu oluju možemo jedino tako zajedno izdržati da budemo jedinstveni. Ako budemo održavali obećanja koje smo si dali međusobno i ako budemo radili u korist zajedničkog interesa. To je bio taj duh koji nas je nosio i zahvaljujući mudrim odlukama koje su donijeli komisija, vijeće i parlament uspjeli smo suzbiti krizu. Počela sam s ovim prisjećanjima zato jer namjeravam unijeti isti duh e, u dužnost za koju se danas natječem. Vjerujem da je obrana zajedničkih interesa doista značajna za politiku tržišnog natjecanja. Ja nisam navikla se služiti gradioznim riječima, ali mislim da njih treba upotrijebiti kada želimo opisati značaj izvršnih vlasti koje obnaša komisija na području tržišnog natjecanja. Neutralnost, nepristranost i strogost u provođenju vladavine prava. Neutralnost, nepristranost i strogost kada je riječ o činjenicama, o ekonomiji i pravu. To će biti temelj mojeg djelovanja. Slušat ću sve. Od najvećih multinacionalnih kompanija do predstavnika malih poduzeća, od država do građana. Ali analiza mojih osoblja i također moj osobni sud neće pasti ni po čiji utjecaj. Autoritet e, provedbe naših zakona o tržišnom natjecanju ovisi o neovisnosti, o nepristranosti, o poštivanju povjerljivosti u obradi pojedinih predmeta. Ako me potvrdite kao povjerenicu, ja ću to neumorno braniti. Provodit ćemo istrage i predlagati odluke kolegiju bez obzira nacionalnost kompanije na njezinu veličinu i na njezinu istaknutosti i slučajevama e, državne pomoći bez obzira na to koje su zemlje uključene u predmet. To su za mene vrijednosti prava o tržišnom natjecanju i među mnogim stvarima koje se divimo u Europskom parlamentu jedna je od tih upravo vaše zalaganje za ove vrijednosti. I ako me potvrdite, radujem se radu s vama kojim ćemo osigurati tu nepristranost, neutralnost i strogost koje uvijek moraju biti naše temeljne vrijednosti u provedbi prava o tržišnom natjecanju. Kriza je suzbijena, da. No, u proteklih nekoliko godina Europa je proživjela recesiju, sve veće siromaštvo i vrlo nesigurne izglede za budućnost. Izazov koji je pred nama je očit odnosno ponovno postaviti Europu na noge i potaknuti rast, stvoriti radna mjesta, unijeti inovacije, vratiti dinamiku i društvenu koheziju. Politika tržišnog natjecanja igra ključnu ulogu u ostvarenju poziva izabranog predsjednika Europske komisije na poticanje rasta, zapošljavanja i ulaganja kojima ćemo riješiti globalne izazove za našu industriju, veliku i malu. Moj sveobuhvatni cilj bit će nadvladavati one ključne prepreke rastu inovaciji koje stvaraju radna mjesta. Poduzeća su uspješna kada se natječu na temelju vlastitih zasluga i sposobnosti, no na važnim tržištima poput energetskog tržišta i digitalnom sektoru posebna je e, pozornost posvećena i potrebna kako bi glavni dionici poštivali pravila. I to je tim važnije jer omogućuje inovacije i na taj način mala i srednja poduzeća mogu procesi Na području državne pomoći ja ću se nadovezati na program za državnu pomoć i modernizaciju. To je modernizacija koja će omogućiti zemljama članicama da e, preuzmu sve veću aktivnu odgovornost za pružanje državnih potpora, a što je još važnije, to će povećati transparentnost e, i omogućiti onda građanima da prepoznaju kako koristimo iako nedostatne javne resurse. Građani moraju imati jasniju sliku o tome kako se koriste javna sredstva kako bi mogli i bolje sudjelovati u našim javnim raspravama. Ponekad provedba državnih potpora spajanja i e, propisi antitrust podrazumijevaju određenu cijenu koju moramo platiti u e, kratkom roku. Pravno tržišno natjecanje i promjene na tržištu donose također i stvarni rast. Isplate se u tom smislu, ali isto tako mogu imati u kratkom roku određenu društvenu cijenu, socijalnu cijenu. Ja ću raditi sa zemljama članicama i regijama na tome da e, ta djelovanja te aktivnosti ne spriječe strukturne reforme i također ću sa njima surađivati na tome da se poduzmu mjere koje će popratiti tranziciju i koje će voditi u potpunosti računa o socijalnoj dimenziji. Naša politika tržišnog natjecanja temelji se na potvrđenim i zdravim načelima koja su ugrađena u ugovore i koja su također izdržala kušnju vremena. Ako želimo zadržati jedinstveno tržište otvorenim i osigurati pravedno pravedno natjecanje za, sve, to moraju biti naši glavni i neposredni ciljevi. No, trebamo ostvariti pri tome također i najvažnije ciljeve, stvaranje radnih mjesta kako bi Europa mogla ponovno procvjetati. Mnogo toga se dogodilo otkako su osmišljen prvi propisi o tržišnom natjecanju u ugovorima, a to je zapravo i ublaženo rečeno, jer sada je naše gospodarstvo digitalno i to i također drugi razvoj događaja predstavljaju izazov i tako će i biti u budućnosti jer ćemo morati stalno pratiti kretanja na tržištima kako bi naši alati ostali oštri, kako bi ostali suvremeni i kako bismo mogli preduhitriti promjene u našim gospodarstvima. U tom svjetlu e, politika tržišnog natjecanja igra ključnu ulogu kako bi nam pomogla da ponovno dohvatimo rast. Ja smatram da e, zapravo tu nije samo riječ o tvrtkama ili o potrošačima, nego je riječ o građanima, riječ je o ljudima, o nama. europska poduzeća, mala i srednja poduzeća kao i velike multinacionalne kompanije natječu se u globaliziranom svijetu i ova disciplina koju nalažu europski propisi u tržišnom natjecanju mogu pomoći našim poduzećima da budu inovativnija i snažnija. Čini se da neki govore da postoji proturječje između politike tržišnog natjecanja i industrijske politike. Moram ipak sa skromnošću reći da se ne slažem s time. Tržišna e, politika tržišnog natjecanja nam je potrebna jer na jednaki način su nam potrebna istraživanja i razvoj, ulaganja i kapital i također visoko kvalificirana radna snaga. Štititi poduzeća od tržišnog natjecanja nije zdrava industrijska politika jer to ide na teret potrošača. Zbog toga ovaj resor tržišnog natjecanja zapravo nije usamljen, ne postoji u vakuumu. Upravo suprotno, zapravo bolji propisi mogu pomoći u daljem razvoju i mogu poduprijeti jedinstveno tržište i mogu potaknuti i konkurentna poduzeća. To vidimo također u sektoru telekomunikacija gdje su tržišta i dalje u nacionalnoj domeni i nakon niza godina nakon liberalizacije. Čini se da neki kažu da se ne možemo priušiti učinkovito tržišno natjecanje na domaćem tržištu kada tržišta u trećim zemljama nisu pod učinkovitim nadzorom. Ja se ne slažem. Najbolji način da se pripremimo za konkurentnost vani je da budemo konkurentni na domaćem terenu. Zato namjeravam poticati suradnju sa kolegama povjerenicima, ali to je također još jedan razlog zašto tržišno natjecanje ne postoji u vakumu. A tu imam i još jedan razlog. Radujem se suradnji s vama, uvaženim zastupnicima, u odboru Ekon, ali i u drugim odborima, ali isto tako i neformalnom radu, zato jer vi poznajete svoje birače bolje od ikoga, čujete njihove brige i njihove nade. Uvaženi zastupnici, moramo pokazati da smo u stanju pružiti rješenja tamo gdje su potrebna europska rješenja. Da citiramo gospodina Junkera, pri tome moramo biti ambiciozni kada je riječ o velikim stvarima, a skromni kada je riječ o malim stvarima. Nedavna modernizacija sustava državnih potvora nas je navela na pravi put i također će nas usmjeriti ka točkama gdje je naša pomoć najviše potrebna, a pri tome će omogućiti zemljama članicama da rade ono što najbolje rade. Kada je riječ o antitrust politici, moramo se usredotočiti na ključna područja. Ja sam za snažnu konkurenciju, ja neću sprječavati velike kompanije da se natječu zahvaljujući svojim zaslugama, ali neću oklijevati propitivati ponašanja velikih subjekata kada oni budu istiskivali nepravedno manje konkurentne. Nadam se da će u vama prepoznati iste vrijednosti. Naime, politika tržišnog natjecanja e, nije zapravo neko birokratsko pitanje, niti strogo tehničko pitanje. Ona se mora temeljiti na vrijednostima. I to prepoznajem u Europskom parlamentu, i nadam se da ako me budete potvrdili da ću to prepoznavati u načinima na kojima ćemo surađivati i naravno zalagat ću se za dijalog pun poduštovanja sa Europskim parlamentom i sa ovim odborom ne samo kada to bude formalno potrebno nego kad god to bude moguće. To je zapravo središnji interes Europskog parlamenta. Vi predstavljate europske birače i nadam se da će ova godina označiti početak e, doista intenzivnog i plodonosnog partnerstva. Hvala vam. Thank you to the commissioner designate. Zahvaljujem. Započet ćemo sa prvim krugom pitanja. Burkhard Balcu ime EPP-a prvi ime riječ. Zahvaljujem gospodinu predsjedatelju. Imam pitanje koje se tiču internacionalizacije tržišnog natjecanja. Niz prognozera tvrde da će već sljedeće godine 90% globalnog rasta dolaziti izvan, izvan Europe. E, mnogi ljudi koji igraju, koji imaju snažnu ulogu na tržištima, razmišljaju o strateški važnim industrijama, primjerice komunikacijskoj industriji, zrakoplovstvo i logistika. A moje pitanje je sljedeće. Mislite li da će ovakav oblik internacionalizacije tržišnog natjecanja treba biti uzet u obzir u europskoj politici za tržišno natjecanje? A sljedeća stvar, europska poduzeća bi trebala moći odupriti se sve većoj međunarodnoj konkurenciji, kada govorim naravno o strateškim industrijama, i moraju biti u mogućnosti spajati se kako bi mogli snažiti svoj položaj. A kako dakle vidite obranu europskih interesa u tom smislu? Mislim da je to upravo na umu mnogih ljudi e, i to iskustvo mnogih, bez obzira da li se radi o mnogim poslovnim, o malim poslovima ili velikim, jer svi moraju biti konkurentni globalno. No važno je da kada poduzeće funkcionira u Europi, za sve su istin, ista pravila, bez obzira tko je vlasnik, dioničar i tko je nadležan. Ako radite u Europi, poštujete europska pravila. A druga stvar, važna je neke stvari razmotriti i reći ih kada pregovaramo o porazumima, kada radimo o VTO-u, da to otvoreno iznesemo i mi upravo tako nešto kažemo i na danskom. Dakle, nemojmo okolišati. Treba stvari izniti na otvoreno jer tada možemo raditi na njima. I mislim da je vrlo važno održati korak u smislu međunarodne konkurencije. E, Otkla sam da ono što mi radimo u Europskoj uniji, da je to zapravo nešto što ima pet zvijezdica i to ne samo da bismo trebali zadržati tu kvalitetu, već i poboljšati i raditi sa drugima da se njihovo funkcioniranje poboljša i da ovakva pravila tržišnog natjecanja vrijede na globalnoj razini. No moramo nastaviti sa raspravom jer postoji cijeli niz nijansi ovdje, a neki sektori su vrlo važni, osobito kada govorimo o patentima, pravima intelektualnog vlasništva i tome kako se e, rukovodi, kako se upravlja ovim stvarima e, sa drugim kolegama u komisiji ili sa drugim odborima u parlamentu. Hvala vam u ime snd a zastupnica Ferreira. E, ja bih vam željela postaviti pitanje o financijskom sektoru, bankama. E, prema direktivi o oporavku i sanaciji banaka, iznimna podrška državne javne naravi se može dodijeliti banci bez da se započne sa procesom rješavanja banaka ukoliko je potrebna takva injekcija kapitala nakon testiranja opterećenja, kvalitete aktive i tako dalje. Trenutno a Europska središnja banka radi svoju svobuhvatnu procjenu e, nakon čega e, može preuzeti svoje nove nadzorne funkcije prema tim zadacima e, ovakvo uključivanje kapitala bi možda moglo biti potrebno. Kako ćete vi zajamčiti da takvo korištenje kapitala neće stvoriti neće narušiti tržišno natjecanje, da će biti kompatibilno sa pravilima državnim potporama i da se neće upotrebiti kako bi neodržive banke se održavala na životu. Jedna od stvari eh, koju smatram da brine mnoge ljude kako se baviti financijskim sektorom nakon svih problema koje je stvorila proteklim godinama, krizom koju je započela i kako nastaviti nakon toga. I ovakva posebna pravila imamo upravo zbog vrlo teške gospodarske situacije u kojoj se nalazimo. Izazovi direktiva oporavku i sanacije banaka još ne stupaju na snagu jer e, ono što je važno je da porezni obveznici neće biti ti koji će plaćati. I od, od pomaganja bankama zapravo krećemo na sanaciju vlastitim sredstvima. Dakle, revizija e, državne pomoći naspram bankama bit će na neki način most između spašavanje sanacije banaka i sanacije vlastitim sredstvima, ukoliko je to nekoj banci potrebno. I ja ću mnogo sređivati sa povjerenikom za financijska pitanja e, i iza nas su neke vrlo teške godine, no mislim da je važno da izađemo iz ovakve situacije gdje se ponovo, ponovo, ponovo tražilo da porezni obveznici pokrivaju troškove banaka koje su iznimno riskirala i to u vrlo kritičnom razdoblju. Dakle, način na koji će se e, baviti pitanjima državne potpore se nadam da će biti u duhu direktiva o pravku i sanaciji banaka, tako da se najprije razmotri sanacija vlastitim sredstvima, a nakon toga državna potpora. Zahvaljujem u ime Ecara K. Swinburne. Zahvaljujem, dobro došli želim kandidatkinji. Moj premijer u Velikoj Britaniji i Disneyčar su spomenuli takozvani Double Irish strategiju, e, no Europska unija je optužila irsku vladu da izbjegava međunarodna pravila o porezivanju time što Apple dopuštaju da plaća dio svog profita kako bi mogli nastaviti funkcionirati ondje. Povjerenik Almun je obavijestio e, irsku vladu o sporazumima iz 1991. 2007. i o tome da su možda prekršili europska pravila. Dakle, moje prvo pitanje je da li je ispravno da jedne državne članici mogu fizičkoj trgovini kupiti računalo, a da se ta proda zabilježi kada se negdje drugdje dogodila. I sljedeće pitanje što može europski povjerenik napraviti da se takvi preventivni manevri e, spriječe i da se e, ne narušava tržišno natjecanje kroz izbjegavanje plaćanja poreza. Jedna od mnogih stvari koje sam nedavno je taj takozvani Double Irish e, nije nikakav oblik irske kave. Zapravo je vrlo nezgodna stvar i ja sam pokušavala izbjegavati ovaj sleng, ovaj žargon i kratice. No, vjerujem da je ovo vrlo, vrlo ozbiljno pitanje. Većina poduzeća u Europi plaća svoj porez, porez na dobit i moraju mora se razmotriti stanje velikih poduzeća koja kroz neke posebne zahvate si omogućavaju plaćanje mnogo nižih iznosa poreza. I ja ću nastaviti sa radom e, povjerenika Almunije kako bih rasvijetlila neke takve manevre. Potpuno e, je jasno i poštujem da su porezna pitanja nešto za što je potrebna jednoglasnost i ovime se porezna politika neće pokušati progurati kroz e, mala vrata, no Ukoliko se ovdje radi o državnim potporama, izravno ili neizravno, to je pitanje e, za portfelj tržišnog natjecanja. I zbog toga mislim da je vrlo važno i dalje istraživati što se događa, e, kakvi su prihodi od toga i kako se tome može stati na kraj. Hvala vam u ime Alda Silvi Gilar. Hvala predsjedniče. E, hvala Evo samo jedna opaska. Čini mi se tužnim što ovako malo ljudi ima na vašem saslušanju. Ne govorim to zato što ste iz obitelji liberala, već samo zato što smatram da je ovo najvažnija politika Europske komisije. kad vidim ovako malen broj francuskih zastupnik, zastupnika koji, odnosno francuske zastupnike koji provode svoje vrijeme da e, govore loše o politici tržišnog natjecanja, a nema ih ovdje, ne mogu vjerovati. No evo ga, pitanje. Rekli ste da e, tržišno natjecanje sadrži element pravde. To je ono što omogućuje malima koji stupaju na tržište da, da ih se zaštiti od velikih, jakih. I sjajno je što se tako zalažete za to. Ali treba dodati jednu stvar, međunarodnu dimenziju. To što igramo mi europljani na jednom većem tržištu, to stvara dojam da si stavljamo utege e, na... da si, da si otežavamo posao jednostavno kako bismo se tržno natjecali i bili konkurentni na međunarodnoj sceni. Dakle, što ćete učiniti da imamo e, korist, a ne mane e, na međunarodnom tržištu? I completely understand that, that this can be the impression Potpuno mi je jasno da ste mogli steći ovakav dojam jer on se temelji na onome što vidite, što ste čuli u medijima koji su izazovi pred poslovnom zajednicom i u potpunosti mi je jasno da bi ovo moglo okupirati građane. To je jedan od razloga iz kojega smatram važnim reći da srednjeročno i dugoročno Tržno natjecanje će zasigurno promicati inovaciju, rast i time nova radna mjesta. No možda će imati kratkoročne socijalne troškove i time bismo se trebali izravno pozabaviti. Primjerice programi pripravništva kako bi ljudi ili sposobljavanja kako bi ljudi iz jednog sektora mogli preći u drugi i kako bismo se pobrinuli da se stvari radi otvoreno i da se svakoga može saslušati. Postoji mnogo ljudi koji e, doznaju da se stvari događaju iznad njih, a mi možemo mnogo više učiniti kako bismo sve saslušali. Ne mislim da je zdravo štititi se od konkurencije e, na pogrešan način. I dakle, koliko sam ja vas saslušala i shvatila, mislim da je zapravo najvažnije zauzeti jedan uravnotežen pristup i pobrinuti se da možemo govoriti o cijeloj slici, o cijeloj priči, ne samo o jednom dijelu. E, ukoliko poduzeće kupuje neko strano poduzeće van Europske unije sa državnom potporom, kako mislim da se time treba pozabaviti. E, nažalost, velik broj europskih banaka također su dobile velike državne potpore, ali imajući to na umu, mislim da je ono što je važno je jednostavno otvoreno raspraviti o tome kada dogovaramo trgovinske sporazume, kada razgovaramo o VTO, da vidimo kako se stvari rade, da raspravljamo sa drugim tijelima nadležnim za tržišno natjecanje i da vidimo kako oni doživljavaju stvari. Jer inače ćemo se zateći u situaciji gdje imamo jednu spiralu koja nas vodi prema dolje, različitih oblika državne potpore, vjerojatno pretežno neizravne, sakrivene, a sve na trošak potrošača. u ime Goja Rina Kari. Hvala vam na vašem uvodu. Dobrodošli u Europski parlament. Imam jedno pitanje o slobodnom tržišnom natjecanju. Kada jedna općina treba izgraditi jedan veliki infrastrukturalni projekt, recimo izgraditi liniju podzemne željeznice ili recimo organizirati bolje dostavu pošte, onda se predviđa jedna klauzula koja predviđa mogućnost e, kolektivnog pregovaranja, no Prema sudskoj praksi Europskog suda već se ta praksa izmijenila, naročito kada je riječ o kršenju prava tržišnog natjecanja. Dakle, u, suštini želim vas pitati, slažete li se da i u natječajima u javnoj nabavi moramo osigurati mogućnost ugrađivanja pravila koja se odnose na sažave na usavršavanje ili na kolektivno pregovaranje. Er e Vi e, spominjete Europski sud, a poteškoća s time u vezi su rokovi donošenja odluka. I također e, moramo se ravnati kasnijom sudskom praksom, no ja smatram da je potrebno otvoriti više mjesta i za stražiranje i za vježbenike i u javnim i u privatnim poduzećima. Dakle, kada imamo jedan navni natječaj e, koji želi postići određeni cilj, tu treba moći ugraditi odredbe koje se odnose na sažiranje ili na vježbeništvo. No, važno je da se ista pravila primjene na sve, bez obzira na to tko su ponuđači koji sudjeluju u natječaju. Mislim da je to nešto na što ćemo se vraćati kako se bude razvijala sudska praksa Europskog suda. Zahvaljujem Michael Raymond ime zelenih. U vašem uvodu nekoliko ste puta spomenuli da ćete se boriti za mala i srednja poduzeća kako bi, se oni imali, kako bi oni imali priliku protiv velikih. Prošli ponedjeljak povjerenik Almunja, koji je još na svoje funkcije, rekao je našem odboru u odgovoru na jedno pitanje. Dakle, pitali smo ga o nuklearnoj elektrani Hinkley Point u Velikoj Britaniji. I od 30-godišnjoj potpori i plaćanju energije po dvostruko većoj cijeni od tržišne. Dakle, donesna jedna odluka koja nije uopće dostavljena parlamentu e, i da li mislite da se neka odluka poput te može donijeti dva tjedna prije e, ovakve, e, ovakvog saslušanja? to Pa, teško to reći, jer možda je ta odluka već i donesena, no koliko sam shvatila, o tome se pregovaralo i to je pripremano već više od dvije godine ukoliko je povjerenik smatra da je to mm, nešto što je zavrijedilo da bude izneseno pred kolegij, onda je upravo vjerojatno. No, u svakom slučaju, ukoliko ja budem imala takvo, takav slučaj, mislim da je važno vidjeti što same države članice žele imati kada je riječ o njihovoj kombinaciji energenata. To je nešto što je u nadležnosti država članica. Dakle, što se toga tiče, važno je da državne potpore postoje, da pružatelji usluga ne budu previše kompenzirani, da stvari budu pravedno napravljene, uravnotežene i prema pravilima dodjele državne potpore. Koliko sam shvatila, to je u nadležnosti povjerenika i njegovog osoblja da s time bave i to će biti ono na čemu će biti otemljene njihove odluke. Mislim da većina ljudi ima svoje mišljenje o e, nuklearnoj energiji, jesu li za ili ne, no to nije pitanje o čemu se raspravlja ovdje, stvari o tome što su države te koje raspravljaju, odnosno odlučuju o tome, a povjerenik treba vidjeti da ukoliko ima državne potpore, da je to u skladu s e, osnivačkim ugovorima. Hvala sada u ime FDD-a Stefan Wolf. Dobar dan gospođa Vestager. Kada je Ujedinjena kraljevina uh, ušla 70. godina prošlog stoljeća u jedinstveno tržište, mi smo, Britanci, mislili da ćemo ući prosperitetan trgovinski blok 70-ih uh, Europska uh, ekonomska zajednica je predstavljala skoro 40% svjetskog gospodarstva. kako je ovo postala politička, politička unija, Europska unija predstavlja samo 25% svjetske tržišta, svjetskog tržišta, e, za desetljeće 15% imamo e, više pravila, uredbi, e, većinu nezaposlenost, većina naših konkurenata, pa čak i zemlje iz Commonwealtha koje sada su sve jače i jače. Što god radila svih ovih godina Europska komisija, ne biste li se složili da ovi gospodarski pokazatelji ukazuju na to da nije pomogla državama Europske unije da se tržišno natječu protiv bilo koga? Ja u ovome ni na koji način ne prepoznajem opis Europe u koju ja vjerujem ni glede njene povijesti, prošlosti, ni glede budućnosti. Što više, ono što sam ja vidjela jeste razvoj Europske unije koja se razvijala od jedinstvenog tržišta do zajednice u kojoj se oslanjamo jedni na druge i gdje postoji jako dobra ravnoteža između odgovornosti država članica i onoga što zajedno radite i ja Europskoj uniji pridajem naš prosperitet i mogućnost da zaustavi i suzdrži ogromne krize kao što smo to imali ovih prethodnih godina. Ja ne mogu ni, ni zamisliti kakav bi svijet bio da nema Europske unije, ali sam uvjerena da bi bio puno, puno gori nego što jest. Hvala. Hvala. Sada u ime nezavisnih Sotirius Carianopoulos. Ovdje moram nešto izjaviti i reći da nezavisni ne predstavljaju klub zastupnika i da ih nitko ne predstavljate ih. Ja ne predstavljam, ja predstavljam samo svoju stranku. No, vratimo se naše teme. Dakle, u ime tržišnog natjecanja Europska unija obećala je smanjenje cijena, stvaranje novih radnih mjesta, ali ništa od toga vidjeli smo da e, je došlo do koncentracije monopola, e, povećanja cijena i eksplozije nezaposlenosti. U mojoj državi sve je liberalizirano, zračne luke, luke, energetika, voda, sve je to prepušteno velikim grupacijama koje naravno povisuju cijene javne proizvodne strukture, velika industrija, sve to gubi na vrijednosti kako bi bilo prepušteno velikim industrijskim grupacijama. Više trgovinskih društava otišlo je iz e, naše zemlje kako bi se prebacile u zemlje gdje su plaće niže. I evo ga, dolazim do kraja, ispričavam se, morao sam napraviti na početku onu izjavu. Dakle, trebamo vidjeti, trebamo znati što stvarno želimo. Hvala predsjedniče, vidim da imate veliko povjerenje u moje sposobnosti. Mislim da je jako važno uvidjeti da kako god tko što god tko misli o Europskoj uniji, e, suosjećanje prema ljudima koji su preživjeli i pretrpjeli ovu e, gospodarsku krizu to je nešto što se odnosi na sve, to se odnosi na mlade u Grčkoj, u Portugalu, u Španjolskoj koji ne mogu naći posao, ne mogu stupiti na tržište rada. Ne mogu zasnovati obitelj jer je ne mogu uzdržavati, a to nema nikakve veze sa stranačkom pripadnošću ili naše mišljenje o Europskoj uniji. Ali nijekom slučaju ne mogu prihvatiti to da je Europska unija možda to uzrokovala. Nasuprot tome, ja mislim, smatram da je Europska unija bila ključni igrač u nalaženju rješenja. Jer što je globalizacija veća, naše države su sve manje i manje i sve više smo međusobno ovisni. Iz tog razloga mi je jako stalo do te mogućnosti da surađujem s vama jer je ovo jako važno. I smatram da su osjećanje, empatija prema onima koji, koji su pretrpjeli ove patnje može biti pokretač u našem zajedničkom radu da izgradimo jaku, jaču Europu, a ne mislim da ćemo to napraviti optužujući Europu za sva zla koja su dogodila otkud god mi dolazili. Hvala. Hvala. Sada sljedeći govornik, Ludek Niedermayer u ime Europskih pučana. Dobar dan, želim dopustiti najprije da vam kažem e, kako sam uveliko, e, kako mi se doista dopa vaš uvodni ugovor. Ja se nadam da ćete biti jednako strogi i precizni e, sa, u, vaš, u, u vašem radu kao što ste bili u tajmingu za uvodno izlaganje. Ja dijelim vašu viziju Europe i vaše vrijednosti, ali istina je da ponekad nastojimo rješavati probleme sa prevelikim uređivanjem, donošenjem pravila. I mislim da usprkos svim eh, novim uredbama, koliko god bile dobre namjere zbog kojih su donesene, rezultati nisu jednako učinkoviti. Dakle, što biste vi mogli napraviti kao povjerenik da se uredbe donose samo ukoliko budu veće beneficije od troškova koje će izazivati i e, da li to može povećati transparentnost, odnosno što ćete učiniti da to poveća transparentnost. Hvala. Da, slažem se da donošenje novih pravila nije uvijek rješenje na svu sreću, jer bi inače bilo dosta dosadno biti povrednik zadužen za tržišno natjecanje. S obzirom da se očekuje e, da se tako pristupa. Što se tiče e, tržišnih uredbi, transparentnosti, provedbe, e, što se tiče suradnje između postoji suradnja među državama. Dakle, to su neki od načina da stvari budu učinkovitije. Ali isto tako treba učiniti u ravnotežu boljom, jer europsko tržišno natjecanje pokriva 28 različitih pravila i država i čak i za e, mala i srednja poduzeća koja ne rade u svih 28 država, ali možda rade u 3, 4, i bilo bi dobro to uravnotežiti jer oni ne moraju znati kakva su pravila i teško mogu znati kakva su pravila u drugim državama i zbog toga naša zajednička pravila bi imala doista smisla. I kao drugo uvijek postoje nedostaci u tržištu. Evo imamo primjer to su trošene koje banke nameću e, na naše transakcije, to su one, ona plaćanja koja mi ne vidimo, to je očigledno loše funkcioniranje tržišta, jer mi ne vidimo kad do toga dolazi. Tako da bismo to trebali poboljšati i riješiti. Ja ću učiniti naj ono što mogu da to riješimo i da vidim kad treba donositi uredbe i kad treba se posezati za nekim drugim e, rješenjima. Hvala. Annelies Doc u ime socijaliste Pučana. Hvala i čestitam na imenovanju. Znamo da u Europi, eh, da je prekogranična Europa veliki izazov za E, male, e, mala poduzeća gdje dominiraju velika poduzeća. Evo imam, spomenuli smo već jedan, jednu stvar do koje, meni, do koje meni stalo, to je britansko e, energetsko tržište koje je dominirano velikom šestorkom koji su svi regionalni monopolisti. Oni zajedno predstavljaju 95% opskrbe domaćeg tržišta u Ujedinjenoj Kraljevini i 70 i posjeduju 70% e, kapaciteta stvaranja sto energije. 136 eura funti e, plaćaju e, godišnje. To je to je nešto što si teško naši sugrađani mogu priuštiti. Dakle, i to je samo jedan primjer, mali konkurenti su blokirani, a ne bi smjeli biti. I dopustite da vam postavim pitanje, što ćete vi napraviti kao povjerenik da riješite ovakve probleme nepravednog tržišnog natjecanja? Najviše hvala na ovom konkretnom primjeru. Naime, to je jako dobar primjer situacije s kojom se brojni naši sugrađani diljem Europe suočavaju. Dakle, jedinstveno tržište ne funkcionira onako kako bi trebalo jer konkurentnost, konkurencija nije, ne funkcionira kako treba. Nekoliko dominirajućih igrača su svi međusobno podijeli tržište i teško je e, potrošačima e, u posegnuti i iskoristiti svoja prava potrošača. Mislim da ja u svojoj torbici imam nekoliko alata, odnosno instrumenta za koje, za koje mogu posegnuti, a to je naravno antitrust pravilo, e, pravilo o spajanju poduzeća i naravno ono što smo malo prije spomenuli to su državne potpore. Dakle, da li e, to funkcionira prema pravilima ili ne. Zatim, iako sam ja zaljubljena u tržišno natjecanje, znate, tako to bila prvih par godina. postoji i ograničenja čak i onome što tržno natjecanje može ostvariti, tako da se veselim suradnji s kolegama u komisiji, potpredsjednikom zaduženim za e, energetsku uniju i povjerenikom zaduženim za e, klimu i energetiku. I smatram da zajedno možemo koristiti neke instrumente i čuo sam, ne znam, ni sama broj E, kolika bi trebali, koliko bismo trebali uložiti, investirati u narednih 15 godina kako bi stvari dobro funkcionirale. Dakle, svi trebamo zajedno raditi na tome i provoditi naravno postojeća pravila. To će sve pomoći e, potrošačima da smanje cijene, e, odnosno svoje troškove. Hvala sada u ime odbora Inko Andreas Švab u ime Europskih pučana. Hvala predsjedniče, gospođo. Kao prvo, smatram da ovom dosta kompleksnom eh, pravnom eh, svijetu vi imate jasan diskurs i to omogućuje našim sugrađanima da shvate što je tržišnog natjecanje. Želim nešto konkretno reći. Dakle, kao prvo želim vam čestitati što ste se sjetili malih srednji poduzeća, jer oni su često defavorizirani u tržišnom natjecanju spram velikih poduzeća, jer prema uredbi iz 2003. godine 10% je mjera a mala i srednja poduzeća koje imaju jako malo proizvoda, pa to najčešće predstavlja sveukupne njihove transakcije, odnosno operacije, a za velika, velike tvrtke 10% ništa ne predstavlja. Dakle, mislim da biste vi trebali pravno riješiti to pitanje kako e, sankcije koje se nameću malim poduzećima i srednjim poduzećima ne budu tako drakonske. prvo najbolje ne formirati nikakve kartele. To je samo sitni savjet onima koji, koji nas slušaju, <laughs> ovo uopće nije upućeno vama. Naravno tu imamo problem jer e, postoje poduzeća koji imaju širok dijapazon dobara i usporedbi sa drugim e, poduzećima koji imaju samo jedan ili dva proizvod, proizvoda, naravno da nije identična situacija. Ono što sam vidjela određenim e, slučajevima jeste da pravila koja imamo glede određivanja sankcija, pa tu imamo eh, dakle na raspolaganju pravila koja su služe za upozoravanje, a isto tako imaju neka pravila gdje se uzmaju u obzir e, okolnosti. Dakle, kakva je vaša uloga bila u kartelu? Da li ste ga vi stvorili, izumili ili ste bili ili ste samo slijedili tako da se stvari mogu na kraju uravnotežiti, izbalansirati. Mislim da je to jako važno, no u osnovi mislim da je vrlo važno da sankcije e, odbijaju, odvraćaju. To je njihova E, namjena. Dakle, eto, ako ćete baš e, zarađivati velike, velike iznose, onda trebate, trebate stavljati na stranu da plaćate i kazne, ali te kazne će biti tako velike da vam se to neće isplatiti. Dakle, mislim da je jako važno da postoji određeni određenih diskrecija, ali isto tako treba znati da će te kazne biti tako velike da će vam propasti sav nezakonito stečeni profit. Hvala sljedeći govor je Jepe Kofod iz sed Još jednom hvala gospođe vesagr na ovom izuzetnom uvodnom izlaganju u kojem ste pokazali koliko imate srca. Politika tržišnog natjecanja koja vam je povjerena zapravo treba služiti i obrani malih i velikih. U mandatnom pismu gospodina Junkera stoji da trebate djelovati i po pitanju suzbijana utaje poreza. A to znamo da je praksa nekih velikih kompanija u nekim zemljama članicama. Pretpostavljam da nam možete podrobnije objasniti kako tu namjeravate postupati, naročito prema onim poduzećima koja zaobilaze pravila. Naime, ovakva vrsta utaje poreza i izbjegavanje plaćanja poreza ide opet na štetu malih i srednjih poduzeća. Hvala na ovom pitanju i također hvala na ocjeni mojih komunikacijskih sposobnosti kada je riječ o ovako složenoj temi. No, mislim da je važno jasno govoriti, a riječ je zapravo o pitanju koje po svojoj priredi nije previše stručno, nego ima jednu temeljnu odliku, odnosno ako jedno poduzeće plaća porez, ulaže u inovaciju i u istraživanje kako bi bilo konkurentno na tržištu, a onda vidi da velika poduzeća koja raspolažu golemim financijskim resursima izbjegavaju porezi, nalaze načina kako plaćati manje poreza, to obeshrabruje. No, ipak ta mala poduzeća ili poduzeća koja promiču inovacije na kraju krajeva plaćaju porez. Dakle, ja mislim da moramo uništiti ovo ozračje nepovjerenja koje se stvorilo. Naravno, svaku optužbu treba dokazati i to bez obzira na poduzeće o kojem se radi i koje je predmetom istrage. Ne znam sada koliko će trajati istrage koje su sada već u tijeku i koje su pokrenute, ali Svakako se radi o području koje zaslužuje našu veliku pozornost i nadam se da će te istrage što kraće trajati, ne samo kako bismo riješili sam predmet, nego jer to trebamo i dati znak. Hvala gospodin Darius Rozati iz redova Pučana. Hvala Gospođo Vestager, europsko energetsko tržište nije niti pravedno niti konkurentno. Neki vanjski dobavljači plina iskorištavaju svoju dominantnu poziciju i nameću diskriminatorne prakse na teret korisnika. I jedno, od tih poduzeća, Gazprom iz Rusije, je upravo poznato zbog toga što nameće svoje cijene i, i sprečava pravodno tržišno natjecanje i Neke zemlje članice plaćaju za svoj plin 70 do 80% više cijene nego druge zemlje članice. Moje pitanje je što ćete učiniti kako biste ponovno uspostavili pravedno tržišno natjecanje na tržištu plina u Europi? Da, prepoznajem neke znakove na koje ste ukazali i koji pokazuju da neki veliki igrači dominiraju tržištem sa svim posljedicama toga. I to je naravno jedan od očitih razloga zašto istraga u praksu Gazproma će se nastaviti i nadam se da će uskoro biti zaključena. Ne znam kada će se to dogoditi, no tu istragu treba svakako zaključiti zato jer je to nešto što se nadovezuje na prioritete gospodina Junkera, odnosno kako osigurati održivu i sigurnu opskrbu plinom i energentima u Europskoj uniji. I to je upravo ono pitanje o kojem smo upravo govorili, odnosno to je bitno za rast i radnih mjesta, zato jer su cijene energenata važan e, čimbenik, ulazni čimbenik za bilo koje poduzeće u europskom okruženju. Dakle, mislim da je važno nastaviti i zaključiti istrage koje su u tijeku, ali isto tako trebamo se osigurati da se pravila tržišnog natjecanja poboljšaju i provedu, jer ako e, to ne učinimo, onda će neki samo prepoznati to kao tržišnu priliku za isto ponašanje, jer tu ima toliko malo igrača i zbog toga je to visoko na popisu prioriteta i kada je riječ o tržišnom natjecanju kao takvom, ali i zato jer tu postoje brojne prilike općenito za poduzeća, ali isto tako i za održavanje sigurnosti u europskom kontekstu. Hvala, gospodin viste iz ECR-a. Vi ste već danas istaknuli da vaša uloga ima i političku dimenziju. Imam jedno konkretno pitanje. Neki smatraju da se trebamo odmaknuti od liberalnog elementa na tržištu i omogućiti Europi da postane European champion, odnosno da se ostavi prostora samo onima koji mogu dominirati u određenom sektoru. Ako budete potvrđena kao povjerenica, pitam vas, smatrate li da ovaj trend koji se pojavljuje u Europi se može nekako usmjeriti, odnosno može li se izmijeniti određene propise kako bi smo promicali i određene sektore industrije. Smatram da bismo trebali imati veće ambicije od takozvanih European Champions. Mislim da naša poduzeća mogu djelovati ne samo na europskom, nego i na globalnom tržištu. Najbolje je moći se natjecati na e, globalnom tržištu ako se možete natjecati i na manjim tržištima. I možemo ovu raspravu organizirati na sljedeći način. Kada se iznesu prijedlozi kao one koje ste vi spomenuli, onda možemo reći da ako želimo zaštititi poduzeća od konkurencije, onda ćemo zapravo podići cijene proizvoda i obeshrabrit ćemo poduzeća od poduzimanja inovacija i istraživanja i zbog toga će naši potrošači kupovati skuplje proizvode i e, manje, manje kvalitetne. Dakle, to je gupitnički pristup. Ono što je doista odlučujuće je pobrinuti se da pri provedbi pravila tržišnog natjecanja se nastoji postići cilj koji podrazumijeva da nacionalna ili europska konkurentnost postane ključnom za konkurentnost na međunarodnoj razini. Tim ćemo omogućiti promicanje i inovacije, istraživanja i razvoja, recimo putem javno-privatnog pratrstva. Mislim da će to ojačati poduzeća i dati cijeloj Europi snagu koja joj je toliko potrebna. Hvala. Gospodin eh, Ramon Tremosa i Balses iz Aldea. Hvala gospodine predsjedniče. Gospođo Vesager, eh, ne znam da li sam dobro izgovorio prezime. Hvala što ste unijeli dašak svježeg zraka u ova saslušanja. Imam e, pitanje u vezi sa predmetom Google. I pozdravljam također to što ste spomenuli, digitalni sektor, jer kao što znate, Google danas ima 90% tržišnog udjela kada je riječ o uslugama pretraživanja u Europi. E, Komisija je tri puta dala priliku Google da iznese nove prijedloge da se ispravi preferencijalni tretman njegovih usluga. No ti prijedlozi do sada ne rješavaju problem i također zabrinjavaju 20 e, tužitelja, uključujući i Europske organizacije potrošača unošenje na vrh stranice konkurenata Google to ne rješava problem. Osim toga, proizvod Google povrh svega nije najbolji i najrelevantniji izbor za potrošača u smislu cijena. Moje pitanje je sljedeće. Slažete li se da je potrebna izjava o ciljevima koji je nužan sljedeći korak u korist naših potrošača i europskih malih i srednjih poduzeća? U ovom trenutku ne znam koji bi mogao biti sljedeći konkretan korak, ali sigurna sam da će biti sljedećih koraka. Zato jer je ovo klasična situacija. Imamo jedno poduzeće sa ogromnim udjelom na tržištu, a primili smo pritužbe od čitavog niza konkurenata različite veličine. Mislim da je u Njemačkoj evo koliko jučer se pojavilo novo, novih elemenata u javnoj raspravi e, i također novih viđenja kako cijelim, e, cijeloj tome stvari upravlja Google. Mislim da e, sada ne smijemo ulaziti u samu suštinu istrage, ali trebamo se osigurati da raspolažemo alatima i da pokažemo volju za pokretanjem istrage kada je i riječ o ovim novim područjima. Kao što sam rekla u svojoj uvodnoj izjavi, pravila o tržišnom natjecanju su jednako stara kao i ugovori i to je dobro. No, kako bismo ih proveli, moramo biti jednako promoćurni kao i poduzeća na tržištu i moramo se kretati istom brzinom, što je daleko brže nego prije pet ili deset godina. I nadam se da nećemo morati produljivati ovu istragu sa još jednom istragom i još jednom istragom, zato jer e, mislim da i potrošači i konkurenti bi htjeli da ovo bude konkurentno i otvoreno tržište i htjeli bi također pružiti svoje usluge potrošačima i tržištu. Dakle, doći će do sljedećih koraka, ali kako će oni biti, još je prerano reći. Hvala. Sljedeći ima riječ Jonas Fernandez iz Socijalista i Demokrata. Hvala. Junkers je u svojem govoru pred parlamentom rekao da unutarnje tržište nema automatski prioritet, nego da e, tu trebaju igrati ulogu i socijalni faktori. Tijekom izborne kampanje u Svibnju susreo sam se sa predstavnicima roditelja u jednom mjestu u mojoj izbornoj jedinici. i Radilo se i o roditeljima sa bolesnom djecom, sa invalidnom djecom, čak i psihički invalidnom djecom i ti ljudi već godinama traže sredstva kako bi mogli izgraditi dom za tu djecu također i sa mogućnošću da im se pruži stručna pomoć. Dakle, se, dakle usluge sve češće nude privatne profitne organizacije, a ovi roditelji te djece su rekli da se boje da će te usluge postati monopolom privatnih poduzeća. Dakle, u svjetlu Junkerovih izjava i obećanja i također pred nužnošću da se poboljša konkurentnost eh, na tržištu, s čime se slažem. Međutim, pitam se kako možemo očuvati načela koja su duboko europska, odnosno to su načela koja se temelje na solidarnosti prema obiteljima koje se nose sa ovakvim poteškoćama. Pa, kao prvo, poštujem činjenicu da eh, zemlje članice ovdje imaju veliku odgovornost. Jer ono što u, terminima tržišnog natjecanja zovemo uslugama od općeg interesa zapravo predstavljaju i jedan mozga društvene odgovornosti zemalja članica, odnosno one trebaju definirati koje su naše usluge od općeg gospodarskog interesa i koje su naše socijalne potrebe, bila to skrb za osobe s invaliditetom, bile to bolnice ili zdravstvene usluge. Mislim da je važno voditi o tome račune i imati na umu da postoje neki elementi koji jesu, koji možemo prepušiti tržištu, a nešto ne. A o tome trebaju odlučivati zemlje članice. Svjesna sam e, činjenice da ako zemlja članica želi promijeniti način postupanja može to učiniti na jednostavan i transparentan način, ali sama zemlja članica mora odlučiti koje su njezine socijalne potrebe i kako to riješiti. mislim da je to jedan od najvažnijih aspekata Europske unije kako poznajemo, odnosno da naša društva imaju prostora da budu različita zato jer u u svojem dijalogu nacionalni političari u dijalogu sa svojim biračima, sa svojim građanima moraju imati prostora učiniti ono što smatraju da je potrebno i odgovarajuće. A kada je riječ o ovom slučaju koji ste spomenuli, doista mi je žao te obitelji jer zbilja čini se da se nose sa velikim problemima. Hvala, Werner Langen iz EPP-a. Hvala. Vi dolazite iz jedne zemlje u kojoj nema korupcije, u kojoj nema sukoba interesa, koja je socijalno liberalna. Liberali uvijek vode računa o gospodarstvu, socijalisti vjeruju u državu, a liberali su usredotočeni na gospodarstvo. Google je vaše nasljeđe zato jer Almunija nije uspio riješiti taj problem. Vi ste naslijedili i to što nije nikakva odluka donesena u slučaju fiskalnog dumpinga i također vaša zemlja je jedna sa najvećim poreznim opterećenjem, ali isto tako imate jedan ogroman teret, odnosno možete dodjeljivati i vrlo visoke sankcije bez demokratskog nadzora. Dakle, kako ćete vi usvojiti dijalog sa ovim parlamentom, ako znate da neke odluke zapravo nisu u rukama parlamenta. Osim toga, u javnom mnjenju treba postojati bolje razumijevanje politike tržišnog natjecanja. I, i treće pitanje. E, kako mislite da ćete u, narednim godinama optimalno moći surađivati sa ovim parlamentom? nadam se da ste si pripremili mnogo kave zato jer bi to bio danski pristup, a budući da ne možemo ovdje pušiti, onda nam treba tim više kave. I to je početak vrlo dobrog dijaloga. Politika tržišnog natjecanja je posebna jer u ugovoru u članku 103. Eh, zapravo imamo vrlo ograničeno tumačenje redovno zakonodavnog postupka, no ipak treba tu dodati da je važno da uspostavimo vrlo konkretne rasprave i dijalog, naročito kada je riječ o takozvanom mekanom pravu soft law i trebamo zapravo te rasprave voditi prije nego što stavimo nešto napismeno. U prethodnom zazivu e, imali smo doista korisne rasprave kako bi komisija mogla naći pravno, pravu ravnotežu u tome. E, I kada je riječ o pitanju je li uvijek e, ispravno regulirati, treba li regulirati tržište ili se posuđiti transparentnošću, mislim da i u ovom pitanju je važno pobrinuti se da E, ne dođe do donošenja zakona, do redovnog zakonodavnog postupka, ali ipak da se vrši utjecaj i da Europska komisija održi svoja obećanja dana Europskom parlamentu, bilo neformalnim ili formalnim sastancima. I mm, ne sjećam se drugog pitanja, ali e, <laughs> treće pitanje je bilo a, e, politika informiranja. Da, Dakle, mislim da trebamo nastaviti sa često postavljenim pitanjima, sa što više otvornosti i transparentnosti, naročito kada je riječ o, radu moje glavne uprave, ali također kada je riječ o onome što ja radim, zato jer je važno da ljudi vide s kime se ja sastajem, bili oni veliki ili mali države, građani, poduzeća i tako dalje, zato jer je transparentnost vrlo dobro sredstvo u tom smislu i nadam se ako budemo na tome zajedno radili u sljedećih pet godina, da ćemo se moći osvrnuti u prošlosti i reći da smo učinili dobro u svoje vrijeme i da smo osigurali da državna potpora ostane velikim dijelom u rukama zemalja članicama i da pokažemo građanima kako se troši njihov novac i također da ćemo moći biti apsolutno sigurni da smo pomogli poduzećima da obavljaju svoj posao. Hvala. Da, mi e, e, primjenjujemo također i moć e, suodlučivanja u postupcima za oštetu i nadamo se da ćemo to moći razviti. A sada u ime Goja Mariza Matijas. Hvala lijepa. Evo, tu sam pred vama. Gospođu kandidatkinju za povjerenicu, dobrodošli. Da je se užitak ovdje imati jednu, jedinu kandidatkinju radikalne ljevice. Ili barem je to nekad bilo, sada ste liberali. Imam dva pitanja. Vi ste mnogo govorili o promicanju običajnog tržišnog natjecanja što je u vašem resoru, a mene jednostavno zanima E, što smatrate da su granice tržišnog natjecanja i također smatrate li da postoje neki subjekti koje treba izvojiti iz tržišnog natjecanja i ako takvi postoje koji su ti subjekti? Kad kada se ljudi pomalo uplaše, kada se doslovno prevede ime moje stranke, je doslovno ona je radikalna ljevica, dakle Pazite se. Politički bismo rađe da nas se naziva liberal socijali, socijalisti. No, smatram da postoje granice, ograničenje e, tržišnog natjecanja i onome što zakonodavstvo u ovom smislu može ponuditi i zbog toga sam zaključila da je važno upotrijebiti vrijeme u mojoj uvodnoj izjavi, e, za reći da tržišno natjecanje nije izoliran portfelj. Jer ukoliko želimo nešto postići, moramo raditi zajednički i odbori, i parlament, i povjerenici, i cijela komisija, jer tako možemo postići nešto što inače ne bismo mogli. Iz tog razloga uvelike cijenim e, viziju gospodina Junkera za novi oblik rada. Dakle, uvođenje potpredsjednika, jer na taj način mogućnost uspjeha u očima građana čak je mnogo veća. I još jedna stvar koju cijenim je ravnoteža između onoga što radimo svi zajedno i onoga što države članice rade same. Države članice i zastupnici nacionalnim parlamentima u uskom su kontaktu sa svojim biračima i oni znaju što je važno. I stoga vrlo cijenim to što je na državama članicama da one same definiraju što su naše socijalne usluge. Dakle, to ne može biti europsko pitanje ili pitanje kojim se ja bavim ukoliko e, dobim potvrdu kao povjerenica za tržišno natjecanje. Ernest Urtasun u ime zelenih sljedeći ima riječ. Dobar večer, gospođa Vestager. Vratit ću se na pitanje eh, energije i onog španjolskog slučaja, dakle vaš prethodnik, gospodin Almunja, se time pozabavio eh, bez previše uspjeha u energetici u Španjolskoj. Eh, građani plaćaju najskuplju struju u Europi, a poduzeća imaju E, zakonodavni okvir koji im godi i isto od toga profitiraju. E, razlika takve vladavine oligarhije je to što direktiva 72 nije pravodobno provedena u Španjolskoj, što je veliko kršenje e, zakonodavstva Europske unije, što su već mnogi ljudi spomenuli. Što ćete učiniti kako biste poduzeća koja radi u ovom sektoru davali pod kontrolu i proveli zakonodavstvo Europske unije u Španjolskoj i kako ćete se pobrinuti da stvarno postoji prava konkurencija za male proizvođače u Španjolskoj što je trenutno u potpunosti zabranjena stvar. ovo smatram iznimno složenim, jer ono što se dogodilo u proteklih nekoliko godina je da su se neke stvari liberizirale, a druge ostavljene kakve su i bile. I krećemo se prema naprijed iznimno sporo. Tako da mislim da je sad pravi trenutak i važno je raditi na energetskoj uniji, kako bismo mogli imati e, energiju koja je održiva po povoljnim cijenama i to mislim da se ne može riješiti pristupom od jedne do druge države članice. Jedno od pitanja što se tiče rasprave o tome gdje su nam potrebne investicije je naravno u sektoru energetike i u mrežama i u mehanizmima za određivanje kapaciteta kako smo se pobrinuli da možemo diversificirati e, proizvodnju energije ali imajući to sve na umu, zato naravno moraju vrlo usko surađivati svi povjerenici i potpredsjednici, uz to mislim da je također vrlo važno da ukoliko mi se dobijem potvrdu za ovo mjesto, da se istraži da li netko zloupotrebljava dominantan tržišni položaj. I time otežava, iznimno otežava malim dobavljačima da ponižuju cijeni nude uslugu klijentima. Dakle, postoji vrlo izravan način s jedne strane da se time pozabavimo, a postoji i možda vrlo velik, ali vrlo konkretan projekt kojim bismo mogli dobiti energetsku uniju. Hvala vam u ime FTD-a Marko Zani. Hvala. Ovih dana su saznali da se pokreće istraga o navodnom kršenju pravila tržišnog natjecanja od strane Fijata i Luksemburga. To naravno nije prvi slučaj nepravilne fiskalne konkurencije unutar Unije i ja smatram to neprihvatljivim skandalom. Želim čuti vaše mišljenje o ovom konkretnom predmetu i osim toga želim vas pitati općenito kako namjeravate postupiti kako bi se riješio na taj problem strukturnim pristupom i to samo u korijenu. I osim toga zanima me jeste li već sa predsjednikom Junckerom razgovarali o predmetu Fiat budući da je on prije godinu dana izjavljivao kao premijer Luksemburga da nije zabrinut ovim upitima koji su dolazili iz Brisela. Hvala. Prije svega uvelike se slažem sa time da bi pristup trebao biti strukturne naravi. Jer jedna je stvar istraživati slučaj po slučaj, no, tim slučajevima, ti slučajevi bi se trebali određivati, njima se baviti po jednom te istom načelu. I načelo ispod toga je da bi trebalo platiti onaj porez koji moraš platiti, koji konkurencija plaća, koji druge poslovni subjekti plaćaju, jer to je ono što je pošteno. I kroz ovakve istrage koje smo do sada provodili, stječemo određeno iskustvo i postižemo dvije stvari. S jedne strane odvraćanje, a s druge strane prikupljanje znanja o tome kako se takve stvari organiziraju. Dakle, kakvi su to manevri i oblici u kojima se događaju takve radnje. Jedna stvar je da se pobrinimo da se ovdje ne radi o zajedničkoj poraznoj politici na malo vrata, već o osiguranju poštenog tržišnog natjecanja. I svi su tisku vjerojatno mogli to pročitati, to ja znam u slučaju e, da su ljudi doista povrijeđeni stvarima koje vide oko sebe i e, koje čitaju. Jer i oni smatrali bi poduzeća trebala platiti porez koji bi trebala platiti. Naravno, mi ćemo nastaviti sa istragama koje se već u tijeku, bit ćemo što je moguće mudri, iskusni raditi na temelju dosadašnjih saznanja i na taj način pobrinuti se da imamo strukturni pristup tome u budućnosti. Hvala. Hvala vama. Eh, SID Kostas da ima riječ. Hvala vam. Sustav zaštite eh, iz direktive o potrošačkim ugovorima temelji se na premisi da je klijent u lošim položaju od prodavača i zbog svoje mogućnosti pregovaranja i razina svog znanja. Ovo je izvadak iz nedavne presude Europskog suda i ne mogu pronaći bolje opravdanje opis ovakvog odnosa nego ona između banke i klijenta, osobito u ovakvom trenutku, naravno mislim na svoju zemlju, na Cipar, Mislite li da je vrijeme za jednu konkretniju politiku proaktivne zaštite e, svih onih koji su digli kredite, da ih se zaštiti od nepoštenih bankovnih praksi i da se bolje na europskoj razini skladi i naglasi provođenje direktive koju sam spomenuo. Oh, I definitely think so. Da, definitivno mislim tako, jer kroz tri godine, eh, kada sam ja pristupala sastancima odbora za gospodarstvo i financije, to je upravo ono na čemu smo radili. Na novim i većim zahtjevima za bilo koju instituciju u financijskom sektoru, banaka ili drugih svejedno. I to i u smislu zahtjeva za kapitalom, likvidnosti, upravljanja, kako bismo se pobrinuli da nakon krize imamo potpuno drugačiji, e, iako možda malo dosadni, financijski sektor. I mislim da je vrlo važno da se ta pravila doista i provede. Bankovna unija pružit će rješenje mnogim problemima, jedinstveni nadzor će dio posla odraditi, e, također će se raditi na provedbi državnih potpora, jer bankovna unija nije nužno za sve, iako je naravno otvorena i ne europskim zemljama i bavit ćemo se i time da se prema svima ponaša jednako, a bavit ćemo se pitanjem državne potpore. Dakle, u tom smislu, ono na čemu smo radili u odboru za gospodarstvo i financije, sa snažnom potporom e, iz Europskog parlamenta je bilo upravo da se pobrinemo da stvari budu ravnotežene na jedan potpuno nov način što se tiče banaka. Hvala. Zikfrid Murecan iz EPP-a sljedeći ima riječ. Zahvaljujem. Neki od naših kolega su spomenuli da politika tržišnog natjecanja Europske unije kad kada koči razvoj poduzeća i njihove globalne konkurentnosti i zapravo se događa to da umjesto da se poduzeća pokušavaju spajati međusobno, da na kraju ih preuzimaju e, neka poduzeća izvan Europske unije. To naravno dovodi do e, ograničavanja europskog gospodarstva na globalnoj razini. E, ovim pitanjem su se već bavile neke vlade i koji je vaš stav o tome? I sljedeća stvar, Europska komisija je dala zeleno svjetlo spajanju telefonike i Atlusa E, ukoliko se u praksu provedu neke obveze od strane operatera. Dakle, da li to smatrate znakom da je komisija razumjela potrebu mogućnosti i prednosti e, privlačenja globalnih igrača u naše gospodarstvo? Jedna stvar vrlo važna kada govorimo o spanjima na tržištima je da razumijemo ta tržišta. to je gotovo doslovce procjena na temelju pojedinog slučaja. Dakle, o kojim se tržištima radi. I smatram da je vrlo važno da se spanja može odobriti, ali da se pronađu i lijekovi ukoliko kod takvih spajanja e, postoji velika opasnost da se u nekim poljima smanji konkurencija. Jer ukoliko je vaše tržište europsko, iako možda imate globalne ambicije, e, vaša konkurentnost e, bi trebalo prizaći iz tog europskog konteksta, tu bi se trebalo biti dovoljno jake da se nosite sa globalnom konkurencijom. I mislim da je također važno saslušati poduzeća, razgovarati s njima što se tiče mogućnostima što se tiče mogućnosti nekakvih lijekova i toga da se pobrinemo da situacija na tim novim tržištima funkcionira. E, naravno, poslovi koji se žele spojiti moraju biti u mogućnosti to učiniti, naravno pod striktnim uvjetima da se ne šteti tržišnom natjecanju. I mislim da je to vrlo važno imati na umu ukoliko želimo globalnu konkurenciju i tada otvoriti raspravu e, s drugim tijelima nadležnim za tržišno natjecanje vidjeti kako se kod njih provode stvari. I naravno, kada se konkurencija događa u Europi, da budemo ne diskriminatorni jer kupac je kupac, prodavač je prodavač u europskom kontekstu bez obzira gdje živi. Zahvaljujem. Gerhard Anemans ima riječ. Zahvaljujem. Formiranje nove belgijske vlade dolazi u posljednju fazu. I postoje nekoliko stvari koje su došle do vaše kolegice Marijan Thyssen. A to je da postoji jedno pitanje koje se tiče slučaja banke Dexia. Što ste vi zapravo spomenuli u svojim pisanim odgovorima. Dakle, opće upravo za tržišno natjecanje je zaključila da se ovdje radi o nepoštenoj tržišnoj praksi e, što se tiče državne potpore. I to se radi o 40 do 50 milijardi i ukoliko biste vi i Europska unija odlučili da se ovdje radi o uštedama, ne o dionicama, to bi moglo imati velike posljedice na cijeli bankovni sustav, e, jer bi u pitanju bila dovedena cijela struktura kapitala banaka. E, to je vruć krompir i možda je to posljednja stvar koja je na putu formiranja belgijske vlade. To moje pitanje da li postoje ovdje kakvi dogovori s kojima ste vi upoznati. Moj odgovor će bojim se biti vrlo kratak za razliku od vašeg pitanja e, jer doista ne znam ništa o tom slučaju. Žao mi je. Issue for the moment in Belgian government uh, uh, forming uh, and if you don't know it da, to je to pitanje jedno belgijske vladi e, i ukoliko o tome ne znate, ukoliko to nitko nije do sada spomenuo, drago mi. Da, onda je ovo za vas vrlo dobro večer. Ok. Uh, Annelies Dots. Annelies Dots, ponovno riječ. Hvala vam. Kao što znate, manje od pet e, prodnih lanaca dominira u svakoj zemlji prodnim, prodan prehrambenih namirnica. E, samo tri poduzeća u Finskoj donose 88% tržišta i čini se da mnogi zloupotrebljavaju tu poziciju s time što prebacuju niz lanac rizik najviše na radnike i poljoprivrednike u zemljama u razvoju, ali to naravno ima jasno cene potrošače. U Velikoj Britaniji e, za supermarkete se prati, prate ovakve prakse i gleda se koji mijenjaju, koji krše pravila, ali tri od četiri za tri ili četiri takva supermarketa nužna je aktivnost na europskoj razini. I kako ćete ih spriječiti da zlopotrebljavaju svoj tržišni udio i hoćete li se posvetiti provođenju snažnih pravila kako bi supermarketi se pošteno odnosili prema svojim dobavljačima i prema potrošačima. I hoćete li postaviti jednu regulatornu agenciju koja će moći zaustaviti velike e, lance da ne zlostavljaju dobavljače, a ne samo e, da se radi na temelju e, dobrovoljnih registara koje je lako ignorirati. Prepoznajem ovu priču konkurencije u prehrambenom e, maloprodajnom lancu i time se često, vrlo često bave nacionalna tijela zadužena za tržišno natjecanje. No, važno je reći da kada lanci imaju europski značaj, da, tada to europsko pitanje. Ne znam postoji li potreba za nekim konkretnim oblikom reguliranja tržišnog natjecanja, ali važno je biti što je striktnije moguć u provođenju pravila tržišnog natjecanja kako u ovom sektoru, tako i u drugima. I danas je objavljena jedna velika studija koja se bavi upravo ovim sektorom, mislim 400 strana i tome slično, tako da nisam još uspjela proučiti, ali oni zapravo prikupljaju velik broj podataka o tome koliko različitih dobavljača stavlja svoje proizvode na police, koliko inovacija ima po pitanju ambalaže, sadržaju, dakle postoji kakav inovativni faktor i pokušavaju ekonometrikom izračunati koji je zapravo broj igrača u takvom jednom sektoru. I mislim da taj pristup vrlo zanimljiv, ne da je cijelu sliku, dakle i ekonometrika tržišnog natjecanja ima sva ograničenja, no svakako je dobra početna točka da se slika, cijela slika toga kako funkcionira ovaj sektor na europskoj razini. Jer svakako poštujem dobar rad koji odrađuju nacionalna tijela u ovom polju, ali isto tako mislim da možemo i nastaviti na taj rad, na taj rad jer sad imamo mnogo bolji temelj nakon objavljivanja ovakve studije. Zahvaljujem u ime odbora Imko Roza Hohenstein u ime EPP-a. Ja bih se nadovezala na pitanje državne potpore. Imali ste već par pitanja na tu temu. Imam najprije jedno konkretno. Europska komisija pomaže potrošačima kroz potrošačke centre kako bi riješili e, neke prekogranične sporove. I ti centri se dijelom financiraju od samih država članica. Nedavno je se pojavilo jedno pitanje gdje takav potrošački centar e, da mu je odbijeno financiranje zbog toga što nacionalna tijela su se bojala da će se to financiranje moći doživjeti kao nezakonito pružanje državne potpore. Dakle, prvo pitanje, bilo kako financiranje tih europskih centara za potrošače, e, može li potvrditi da ne predstavlja nezakonitu državnu potporu, a s druge strane Europska komisija predlaže novu industrijsku politiku e, čime bi industrija trebala e, ostvariti 20% BDP-a do 2020. Ja sam ovdje bojim toga da bi neke države članice mogle poželjeti olabaviti pravila državne potpore kako bi postigli takav cilj. Tako da je pitanje možemo li računati na vas da ćete braniti tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu od bilo kakvih pritisaka i samih država članica. I, Mislim da je jako važno da se ta potpora ne zaustavi od straha, od bojazni da je ta potpora protuzakonita ili još gore da nije u skladu sa sugovorima. No, to pitanje treba postaviti i možemo razjasniti u čemu se radi. Zatim, mislim da je jako važno za same države članice da imaju jake jasne obveze kada se o tome radi. Modernizacija, državne potpore, uredba o skupnom izuzeću pruža mogućnost da se puno jednostavnije bavi ne samo o manjim e, predmetima, već o velikom broju predmeta koji se odnose na državnu potporu i to će omogućiti svima nama u komisiji, u parlamentu e, resurse da se bavimo većim schemama o tome kada treba opravdana pitanja postaviti i mislim da moramo pomoći potrošačima da ostvare svoja prava, a u drugim slučajima se trebamo osloniti na same građane da e, propituju države članice o tome koji su njihovi prioriteti za dodjelu državne potpore i osuvremenjavanje državne potpore je jako dobro došla stvar. Dakle, s kuta gledišta mislim da imamo dovoljno vremena i raspolažemo dovoljnim resursima da se bavimo time i osobito kada se radi o slučajima koji mogu imati veliki utjecaj na europsku razinu i tu se trebamo e, osloniti na države članice e, da budu ono što jesu upravo jako oprezne glede uporabe e, državne potpore i e, novaca poreznih obveznika. Ja se pričavam dakle, moramo ipak završiti do 9, tako da vas molim sve da dobro pazite na vrijeme. Sada Beret Luke u ime Isijara. Gospođa Vestanger, odgovorili ste na pitanje gospodina Malta i rekli da sva europska poduzeća trebaju poštovati jednaka pravila bez obzira na to tko je njihov vlasnik ili dioničar. Imam dva pitanja. Kao prvo, kada je riječ o pravu na e, tržno natjecanje i odredbe e, za prava investitora i TTIP. Ako strani ulagači ulažu u Europu i ako oni mogu zaobići nacionalna pravila zakone pozivajući se e, na arbitražu ja mislim da je tu e, nepravedno konkurencija u pitanju, odnosno nepravedno tržišno natjecanje. Dakle, što mislite o tome? Drugo pitanje, ukoliko jedna država članica e, nametne plaćanje za plaćanje cestarine e, samo za strane građane, ne mislite li da se i tu radi o e, nepravednom e, tržišnom natjecanju? Nažalost, ja samo slabo poznajem taj navedeni slučaj kada se radi o prijevoznicima, ali mislim da se s pravom postavlja to pitanje da li se tu radi o određenom vidu diskriminacije. Dakle, ukoliko e, kamione sa stranim e, tablicama e, se tjera da plaćaju cestarinu, a domaće ne. Dakle, tu se postavlja pitanje diskriminacije, jer to je nešto što se odnosi dakle, i na tržišno natjecanje, ali i na cjelokupno načelo na kojem počiva Europska unija. Mislim da ono što je Cecilia Malstrom rekla na svom saslušanju glede investitora i država, o rješavanju sporova između investitora i država, e, je da postoji, e, došlo je dakle, do velikog broja informacija, e, odnosno ne su velike, veliki broj informacija, imamo obvezu da vidimo čega koja su strahovanja i zabrinutosti naših sugrađana kada se radi o rješavanju sporova e, investitora. Isto tako moramo vidjeti koje su već postojeće točne scheme. Ja sam apsolutno uvjerena da ćemo se tome vratiti jer 150 tisuća pitanja je postavljeno na tom, e, jav, na toj javnoj raspravi, odnosno javnom saslušanju, odnosno toliko je pruženo odgovora i mislim da će trebati analizirati sve odgovore prije nego što donesu sljedeći e, korak, ali trebate čuti i trebate vidjeti što se, će se Silvija Malstrom reći kroz koji dan. Što ja mislim o tome? Pa slažem se s njom. To je pitanje koje jako pomno treba razmotriti, ali imamo tisuće i tisuće sporo e, nagodbi, tržišnih nagodbi i dakle trebamo e, imati pravu raspravu valjenu raspravu o tome što, će, što, se dalje treba poduzeti. Hvala Sofie Intveld, e, Alde, hvala predsjedniče, hvala gospođo Vestager na uvodnom izlaganju i jako dobrom nastupu do sad. Imam pitanje o osobnim podacima i politici tržišnog natjecanja. Mi smo nešto čuli o predmetu antitrasa za Google. E, Osobni podaci su postali jako brzo jedan od najvrijednijih e, resursa našeg gospodara, međutim komisija je to jako sporo e, priznala kao e, jako važan element u tržnom natjecanju i mislim dakle na Google, slučaj Googleovog duplog klika i to su neki monopoli koji su stvoreni, kojima se dopustilo da se stvore, a to ne bi nikad bilo dopušteno u drugim sektorima. Monopol je Dakle, podataka je postojala na jedinstvenom e, tržištu, e, prije je bilo zaduženo jedinstveno tržište u Sjedinjim američkim državama, to je zaštićena stvar, dakle postoji jasna veza, no e, umjesto da se pona osobe, odnosno pojedinačno rješavaju ti predmeti, nama treba jedan novi pristup za ove velike, za ova velika pitanja. Dakle, slažete li se da treba naći jedno drugačije rješenje? Pa najprije želim reći da u potpunosti uviđam da su ovi e, važni veliki podaci izuzetno vrijedne stvari, jer tu ne samo da pristupamo milijardama podataka, osobnih podataka ljudi, tu se mogu praviti analize takve koje su potpuno drugačije od onoga što se mogu raditi prije pet ili deset godina, jer postoje e, novi instrumenti za, potreb, za korištenje analiziranje tih podataka. Ja mislim da moramo jako, biti jako oštri kada vidimo i kad vidimo kako se razvijaju ova tržišta mi još uvijek ni sami ne znamo kako organizirati uspješan sretan suživot između e, uspješnog, e, uspješnog biznisa zasnovanog na velikim podacima i same činjenice da se tu radi o podacima koji se nas tiču osobno. Dakle, ja ću surađivati s povjerenikom koji je zadužen za zaštu osobnih podataka i e, nadam se da će ovaj odbor također surađivati s drugim odborima jer tu imamo, tu smo identificirali jedno pitanje koje je između zaštite podataka, osobnih e, sloboda i tržišnog natjecanja. Mislim da je to pitanje koje se ne tiče daleke budućnosti, već se to tiče sadašnjeg vremena, sada, idućeg tjedna, idućeg mjeseca i moramo ustanoviti kako stoje stvari i bolje razumjeti ta tržišta i to je zasigurno veliki izazov za opću upravu e, Digicom da vide kako se ta tržišta razvijaju, jer oni se tako brzo razvijaju da doista morate e, biti stalno za njima i provjerati što se dešava. Hvala Jepe, SND. Hvala. Biti povjerenik za tržišno natjecanje, vi ste rekli da e, znači imati jedan reser koji nadopunjuje druge, no čini se da zapravo se brojnim građanima recimo u Danskoj događa da recimo pomoć određenim e, poduzećima, čak i ako je Europska unija odobrila, zapravo dovodi do izmješanja poduzeća u druge zemlje. I zapravo tu ima nadležnosti povjerenik za regionalnu politiku, ali mislim da je važno da i povjerenik za tržišno natjecanje se osigura da europska sredstva i subvencije se ne koriste za izmještanje i pogona i radnih mjesta, nego upravo suprotno da se brane ta radna mjesta i očuje tamo gdje se nalaze. Dakle, europska sredstva koja se primaju trebaju se koristiti za stvaranje novih radnih mjesta, a ne za uništavanje istih. Eh, ganske er Da, istina, imate potpuno pravo pravila se moraju strogo primjenjivati. Odnosno, pomoć ne treba isplatiti sve dok e, se utvrdi da nije došlo do zatvaranja radnih mjesta u prethodne dvije godine. Važno je da poduzeća nikad ne zaobilaze pravila, zato jer postoji ta opasnost, ona je opipljiva i prisutna i zbog toga trebamo biti vrlo pažljivi. Ako jedno poduzeće primi potporu, primi sredstva, ono ne smije misliti da je to jedini način poslovanja. Treba također obratiti pozornost na to kome je tamo pomoć upućena, isplaćena, jer se na taj način može poticati i e, koncentriranje i spajanja određenih poduzeća. Dakle, kao prvo, pravila treba poštivati to je odlučujući čimbenik, čak i nova pravila. Ako budem potvrđena kao povjerenica za tržišno natjecanje, onda ću u dogovoru sa povjerenikom za regionalne poslove i također za unutarnje tržište usko surađivati zato jer mi dijelimo ovdje nadležnost to je prisutno svim našim portfeljima, a to također će odrediti i uvjerljivost e, europskih e, nastojanja na regionalnoj razini da se potakne zaposlenost, e, da se stvara nova radna mjesta, a ne da se izmještaju u druge zemlje. Istraživanje, razvoj, inovacija, infrastrukture, to je čitav niz elemenata o kojima valja voditi računa u općoj ocjeni. Sustav koji mi moramo stvoriti je sustav koji mora onemogućiti poduzećima da ovise o pomoći i čine ono što žele. Hvala Geras Kricos u ime Europskih pučana. Hvala predsjedniče. Kandidatkinjo za povjerenika, želio bih čuti vaše mišljenje o svojstvu političarke, a ne tehnokratkinje, glede ključnih prijetnji na tržišnom natjecanju na europskom tržištu. Ključne prijetnje dolaze iz bankarskog sektora Sjednjih američkih država i tehnološke e, dominacije, izvoza iz Kine, e, ruske naftne kompanije Gazprom, sve su to e, nacionalni monopoli. Mislim da biste trebali imati konkretne prioritete, jer ne možete otvoriti sve fronte istovremeno. I povrt toga izlazni povjerenik e, na zadnjem e, sastanku je e, odustao usprko svojih sposobnosti i institucionalne snage Europske unije i Europske komisije, dakle, usvjedočio se da svi monopoli i oligopoli i dalje prosperiraju. Znam da bi ovo moglo zvučati krivo, ali da je u potpunosti uspio u svom, svoju zadaću obaviti e, ne bi ostalo ništa za mene. Mislim da je jedna od stvari protiv kojih se borimo da, da su to ogromne stvari, neke barem od tih stvari, jer tržište nije savršeno. I to je jedan od razloga zašto još uvijek otkrivamo da postoje kvazi ili polumonopoli i dvostruki monopoli, da postoje poduzeća koje zloporabe svoje tržišno svoje tržišne položaje, tako da smo mi tu da imamo stroga i nepristrana tržišna pravila i na nekim od tržišta koje ste spomenuli e, moć potrošača je tako slaba da teško može išta promijeniti. Potrošači se moraju osloniti na nas kako bismo se postarali da se promijene stvari. To se tiče energetike, digitalnog tržišta, financijskog sektora. Potrošači se moraju osloniti na nas kako bismo se postarali da se slijedi pravila. Doista se nadam da ću moći učiniti sve što je moje moći, ali isto se tako nadam e, uspješnoj suradnji s odborima, jer kao što sam na samom početku rekla, vi ste ti koji ste najbliži glasačima, vi čujete, dobivate informacije koje ja neću biti u stanju dobiti od e, glasača, dakle to je jako važno. Nisu važni isključivo formalni, već su važni i neformalni razgovori o tome da se sazna kako provedba pravila funkcionira. Neke stvari su naravno povjerljive prirode, ali treba vidjeti da li stvarno funkcionira to što radimo i provodimo, a onda kasnije treba ići korak dalje i e, treba raditi na slobodnjoj, stvaranju slobodnije Europe. Hvala Eva Paunovna u ime Europskih pučana. S pravom ste pogledali desno, ali su me e, ljudi koji nas e, smještaju ovdje odlučili staviti na lijevu stranu, vjerojatno da se poveže malo bolje sa kolegama socijalistima, ali nema ih baš toliko ovdje. Vidim da e, imamo istu strast za čokoladu, ali nadam se da ćemo e, naći neke druge e, zajedničke točke. No, kao što si drugi, kao što mnogi znaju ovdje, tržno natjecanje je jedan od mojih prioriteta i jako mi je drago što mi kao Europski parlament zajedno sa Europskom komisijom postavljamo prave poticaje za visoko kvalificirana radna mjesta i kriterije, e, osobito za mlade. Mislim da je IT industrija jedan od ključnih pogonskih e, sila u tom smislu. I stoga bih doista htjela čuti kakav će biti vaš pristup e, glede izazova koje predstavlja digitalna agenda tržišnom natjecanju u EU. Dakle, gospođo Vestager, da li se slažete da e, možemo, e, s obzirom na brz razvoj e, inovacije, da može doći do problema u određenim aspektima tržišnog natjecanja. Govornica, govornici isključen mikrofon. čitava čokolada je sjajna i ona je tu imamo malo i likera i crne čokolade to je jako dobar spoj. No, upravo ste, nije spojena samo uh, strast prema čokolade. Dakle, kako bi se stvorila i omogućila jako e, visoko kvalitetna radna, visoko kvalificirana radna mjesta, to je od velikog značaja, jer kako bi e, Europa mogla interaktivno surađivati sa globalnim gospodarstvom, to je od velikog značaja. Dakle, cilj nije samo stvoriti ja vrlo moćno europsko gospodarstvo kao tako, već trebamo vidjeti gdje mi možemo stvarati dodanu vrijednost i to na globalnoj razini. Što se tiče IT industrije, ona je od velikog značaja i ja smatram da tržišno natjecanje može samo potaknuti inovacije i provedba e, antitrust pravila može također pospješiti inovativnost. Jer kad imate jako velike velika poduzeća koji potpuno dominiraju IT sektor, onda je jako teško malim i srednjim poduzećima da prosperiraju i da stave svoje inovacije na tržište ukoliko nema nikakve provedbe antitrust pravila. I mislim da je to jako važno jer evo imamo sjajne, doista nadahnjujuće primjere sičušnih poduzeća koji se uopće ne doživljavaju ni u jednom trenutku kao nacionalna, već globalna poduzeća, čak iako u njima radi samo jedna, dvije ili tri osobe. I u biti oni su globalni akteri i njih nitko ne pomaže, ali oni su iznašli rješenja jer, su na, jer imaju ideje koje e, su prepoznali kupci diljem svijeta. Hvala u ime odbora inko Evelyn Gepard. Hvala predsjedniče. Evo vidim veliki broj praznih smjedišta i na strani europskih pučana, ukoliko mi dopustite ovu primjedbu. E, Vestager, koje konkretne mjere mislite e, provesti kako bi se usvojilo mehanizam e, specifičan mehanizam koji bi trebalo e, uvesti u konkretni, sveobuhvatni, e, horizontalni mehanizam zaštitnih mjera kako bi se zaštitili potrošači i kako bi im zajamčili još veći izbor. Da li ćete se suočiti s nepravednim e, tržišnim praksama kako bi se zajamčilo malim, malim poduzećima i unutrašnjem tržištu e, pravedna, pravedno tržišno natjecanje. Kao prvo, ugodno me iznenadilo kad sam saznala da je moguće primijeniti redovni zakonodavni postupak i u tržišnom natjecanju i mislim da je to zapravo prikladno kada je riječ o pitanju naknade pravnog lijeka. Koliko znam, Almunija i kolegi su doista pozdravili način na koji je to riješeno u vijeću, ali naročito sa parlamentom i doista sam zadovoljna rezultatom. Mislim da Moramo to doista izbliza pratiti. Zato jer pitanje e, kolektivnog pravnog lijeka je važno, ali na to ćemo se vratiti za godinu ili dvije kada budemo vidjeli kako će se provoditi pravila i zakoni. Važno je kada je riječ o pravnom lijeku, pravnoj zaštiti, trebamo e, na odgovarajući način pristupiti poduzećima koja ne poštuju pravila. Imamo taj dvojaki pristup, dakle imamo i pritiska komisije, također i provedba zakona sa privatne strane. Dakle, ako se ne poštuju pravila, onda je trebaju platiti u privatnim tužbama. I e, zapravo to načelo jest e, ispravno, jer one trebaju snositi posljedice svojeg e, ponašanja. Osim toga, kada našete potrošačima, to mora biti još veća kazna i to treba ih još jače odvraćati od takvog ponašanja. Mislim da ne smijemo nikad podcijeniti učinak odvraćanja jer ako imamo otvoreno tržište sa manje kartela koji nastaju to je zapravo najbolje što možemo ponuditi potrošačima a ako ih želimo zaštititi od toga onda trebamo temeljito provoditi istrage i također podići globe na razinu gdje to još nije samo jedna stavka u bilanci. Ne, e, globe trebaju toliko visoke da ih se u potpunosti odvrati od poduzimanja takvih poteza. Hvala. E, Rina Kari iz Goa. Htjela sam e, se vratiti na temu iz prethodnog pitanja, odnosno kako se može uspostaviti ispravna ravnoteža između konkurencije, odnosno tržišnog natjecanja i e, socijalnog dumpinga. Mi imamo jedan registar za strana poduzeća s kojim ste vi upoznati, odnosno tu se trebaju upisati strana poduzeća u taj registar kako bi se omogućile porezne revizije i također e, socijalne kontrole. Taj registar je ustrojen na način da je izazvao kritike i neki su se obratili bivšoj komisiji koja je pokrenula istragu i koja će uskoro stići na vaš radni stol. Hoćete li braniti te danske registre i od kritika onih koji ih optužuju da predstavljaju kršenje pravila tržišnog natjecanja? Pa kao prvo, tržišno natjecanje se ne može imati Mm, pristup od ozgo prema gore, nego treba se odvijati sukladno pravilima e, ravnopravnosti i to je također cilj ovih e, registra opisnika u Danskoj. Naravno, opravdano je pitanje je li se išlo predaleko, zato jer u određenom e, trenutku ti registri nisu služili samo tome da kažu ko je učinio što i kada. Oni bi mogli možda postati previše birokratski također obeshrabrivati određena poduzeća. Tu treba e, voditi računa o mnogim aspektima i sva ta razmatranja uravnotežiti. Ispravno je smatrati da treba progoniti one koji izbjegavaju plaćanje poreza ili plaćanje doprinosa, no kada se pravila poštuju, onda e, svakako da to postiže dobre rezultate. Sljedeći ima riječ e, Raimon iz Zelenih. Gospođo Vesager, kada je riječ e, o fiskalnoj konkurenciji, postavljena su brojna pitanja upravo iz tog područja i vi ste vrlo diplomatski odgovorili. Mi smo svi političari i vrlo dobro poznajemo sve te situacije. Ja ću nastojati biti konkretniji. Glavna uprava za tržišno natjecanje ove godine objavila podatke o Luksemburgu, Irskoj i o Nizozemskoj. Ti se podači tiču sporazuma koji omogućuju nekim poduzećima u tim zemljama da uštede na porezu. Prema prvoj ocjeni komisije to bi zapravo bile protupravne subvencije, odnosno protupravna potpora. Htio bih e, čuti vašu ocjenu tih slučajeva. Ja pretpostavljam e, da ne možete dati konačni sud zato jer je to još jedan predmet koji je na razmatranju u službama komisije, ali mene zanima vaše političko tumačenje te situacije. Pa, e, naravno da <laughs> želim dobiti pozitivnu odluku ako imamo jedan takav predmet i naravno da trebamo tu imati dokaze koji će potkrijepiti taj predmet i mislim da će to postati važan signal drugim poduzećima u Europi koje plaćaju poreze. Ako možemo provoditi one koji ustroje na taj način e, da ne plaćaju poreze koje su dužni plaćati i onda ćemo ostvariti uspjeh. I koliko sam e, saznala, e, to je složeno, zato jer to nije nužno u pravilima, to je u sudskoj praksi i zbog toga trebamo zaći vrlo duboko u istrazi kako bismo se uvjerili da smo taj predmet postavili na vrlo čvrste temelje kako bi on prošao i na sudu. I mislim da to treba biti naše nastojanje, naša ambicija i naš prioritet, kao što sam rekla prije. Ne želim reći da time e, želim izreći primjenu zajedničke porezne politike, ali to znači ipak da postoje određene razlike. Mislim da mm, mm, prijedlog e, mm, zajedničkog poreza na e, dobit, mislim da bi on tu mogao dobiti vjetar u leđa i možda čak i proći, no možda zapravo nije dobar odgovor na ono što ste rekli. No u osnovi mislim da je to nešto što možemo učiniti i da možemo osigurati resurse za to i ako to uspijemo onda možemo učiniti to i u, kraćem roku nego što bi bila vječnost. Hvala, Veronika Ljope Fontanje, EPP. Hvala. Gospodin Bestager. u vašem resoru se na ravnopravan način trebaju primijeniti pravila o tržišnom natjecanju. Dakle, obveze koje vi danas preuzimate su jamstvo za jednaku primjenu pravila. Tu mislim na brodogradnju koja je ključan sektor za europsku industriju sa tehnološkog stajališta, ali također i sa stajališta zapošljavanja. Europska komisija nije uvijek e, ravnopravno djelovala i tu mislim na e, slučaj ukriženih prijava između nizozemskih i španjolskih brodogradilišta kada je riječ o korištenju sustavu tax lease kojem je došlo do u jednom slučaju suspenzije, a u drugom slučaju ne e, sa postupkom koji je išao na štetu španjolskog e, brodogradilišta. I mene zanima hoćete li vi osigurati ravnopravno postupanje Europske komisije. Hvala. Yes. Da. Ja zapravo ne znam dovoljno kako bih e, rekla nešto što ima smisla o brodogradnji, ali brodogradnja je svakako važan sektor ne samo u Europi nego i čitavom svijetu i na tom tržištu postoji globalno velika konkurencija zato jer je prekomorski prijevoz važan za brojne proizvođače u određenim sektorima. No, u svjetlu toga važno je da se i ti sektori pridržavaju prava o tržišnom natjecanju i ako um, postoje sumnje da postoje različiti tretmani u određenim e, područjima, onda trebamo to e, preuzeti u našim pregovorima unutar svjetske trgovinske organizacije ili u različitim sporazumima. Zato je i nama bitno e, može li to smanjiti ili utjecati na cijene ako se jedan brod izgradi sa državnom potporom ili bez nje. U redu, hvala sada Marko Zani u ime FDD-a. Hvala. Imam dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na radnu metodologiju koju ćete usvojiti. Vaš je prethodnik pokrenuo brojne istrage, ali u većini slučajeva nije poduzeo nikakve mjere. Kako ćete vi raditi i osim toga, zanima me, e, hoće li doći do jednog preokreta ili ćete nastaviti raditi kao što je činila Almunija. Zatim, nadzor nad postupcima preuzimanja i spajanja. U takvim transakcijama zapravo mali dioničari su oštećeni i zapravo u nekim slučajevima gube vrijednost svoje investicije u korist špekulanata. Koje ćete konkretne mjere poduzeti kako biste zaštitili male dioničare i male europske štediše? Hvala. Kada je riječ o zadnjem dijelu pitanja, e, to je teško zapravo postići primjenom isključivo pravila o tržišnom natjecanju. Kada se priprema spajanje, treba voditi računa o čitavom nizu elemenata i vidjeti onda kako će se to poduzeće ponašati i hoće li još uvijek postojati konkurencija u tom sektoru. Možda neke od e, mjera prilikom e, odobravanja spajanja mogu voditi računa o onome što ste vi spomenuli. Evo, to je bio e, odgovor na drugi dio pitanja. Možete li mi ponoviti prvi dio još jednom? Hvala, Kristel Schadelmosen. Ne, <laughs> ispričavam se, predsjednik se ispričava. E, Bilo je riječ o pristupu u vašem radu. Hvala. Pa mislim da je važno otvarati istrage iako one neće dovesti do primjene nekih novčanih sankcija ili do pravnih lijekova ako je riječ o spajanju ili do preuzimanja obveza kada je riječ o antitrust pravilima. Zato jer ako samo otvarate strake za koje ste sigurni da ćete zaključiti i da ćete zabilježiti to kao recku za sebe, mislim da će nam to ograničiti prostor djelovanja. Naravno, treba postojati diskrecija, odnosno e, ponekad imate neku sumnju, ali zapravo ispada da je ona neutemeljena. Dakle, mislim da je u tom smislu važno znati to prihvatiti, a isto tako nastaviti neke od procesa i ono što je započeo Almunija. No, Važno je također osigurati da djelujemo brzo jer za jedno poduzeće ili jedan sektor je neugodno biti pod posebnim nadzorom, a zapravo na kraju da se ništa ne ustanovi. Hvala. Grise u ime odbora INKU. Hvala. Kao prvo pitanje registra o kojima se prije govorilo. Dakle, ti registri u Danskoj nisu nikako birokratski. Vi ste govorili o sankcijama koji imaju odvraćajući učinak i da pravila treba poštivati, no isto tako moramo se pobrenuti da uvijek postoji pravedno natjecanje na tržištu. Smatrate li da E, komisija može ustrojiti neku vrstu radne skupine koja će intervenirati u sektorima gdje se sumnja na kršenje prava tržišnog natjecanja, recimo u obliku državnih potpora, socijalnog dumpinga ili diskriminacije. Možete li možda zamisliti jednu takvu radnu skupinu koja bi mogla brže djelovati u nekim ciljenim e, sektorima od e, prometa do stočarstva i tako dalje. Pa, e, teško je sada reći kakav bi mogao biti učinak i djelotvornost jedne takve radne skupine. Na području tržišnog natjecanja radi se na način koji se nadahnjuje konkretnošću, odnosno treba provjeriti kako funkcionira jedno tržište, zato jer je to jedini način da usvojimo legitimne odluke koje će osim toga e, biti prihvatljive i na sudu, a e, u interesu potrošača moći kupiti određene proizvode. Zatim e, tu postoje i e, nacionalne agencije za tržišno natjecanje. Aspekt koji se uvijek smatra važnim je e, dijalog, e, interakcija sa nacionalnim agencijama za tržišno natjecanje. Čak i u slučajevima kada e, neki predmeti imaju europsku dimenziju, europski aspekt. Ta sinergija sa nacionalnim agencijama za tržišno natjecanje je važna i ja to namjeravam promicati jer upravo nacionalne agencije za tržišno natjecanje poznaju najbolje svoja tržišta. Treba procijeniti da li je učinkovitije imati neku radnu skupinu ili uže surađivati sa nacionalnim agencijama za tržišno natjecanje koje su možda upoznatije sa slučajevima u kojima bi moglo doći do kršenja prava tržišnog natjecanja. Hvala. U ime imkova Markus Precel iz ECR. Jeg er meget glad over, hvad jeg har hørt er der nu. 2013 erzielte die erste EU-Bürgerinitiative 2013. došlo do prve građanske inicijative o privatizaciji vode i pokušalo se isključiti industriju iz ove direktive. Sada imamo mnogo inicijativa o privatizaciji vodne opskrbe u Europi i transatlantski trgovački sporazum se pokušava progurati izniman pritisak SAD-a I javni monopol polako se pretvara u privatni monopol uz mišovite rezultate. Što vi smatrate o monopolom nad prirodnim resursima? Kako se može uz njih uopće doći do mogućnosti tržišnog natjecanja? Hoćete li pokušati privesti kraju vodne monopole? I što mislite o klauzulama u transatlantskom sporazumu koji će učiniti neopozivom privatizaciju opskrbe vode. Prije svega, inicijative, što se tiče građanskih inicijativa, su vrlo dobro sastavljene. Ne podcijenjem učinak e, koje te inicijative imaju ne samo one koje su dobile potrebnih milijun potpisa, nego i one druge koje će započeti neke rasprave i započeti promjenu paradigmi, jer se o tome sve više priča. Tako da, dobra stvar je što imamo taj još jedan instrument e, za našu demokraciju, a i to će promijeniti europsku raspravu i tome kako mi razgovaramo o stvarima i dijalog između parlamenta, vijeća i komisije također. Što se tiče privatizacije prirodnih monopola, ne znam dovoljno situacije s pregovorima sa SAD-om i TTIP sporazumom i hoće da to imati utjecaj na ovo, e, kako bih vam mogao konkretno odgovoriti na pitanje, bojim se. Ali kada postanem mudrija, svakako vam se mogu javiti sa odgovorom. Michael Foyer u ime Aldea. Zahvaljujem. U vašim pismenim odgovorima dotakli ste se situacije e, malih i srednjih poduzetnika. U praksi često se događa da oni pate zbog birokracije, e, uvjeta i administrativnih postupaka, postupaka za prijavu kroz koje moraju prolaziti. Mnogi također pate zbog toga što su različitim što se različito primjenjuju ova pravila. Jer primjerice, ako tražite 50 milijuna eura, dakle od nekakvim srednjim poduzećima govorimo, morate platiti 25 tisuća eura za konzultante i mi smo za to određenim dijelom odgovori. No vi kao kandidatkinja za povjerenicu za tržišno natjecanje, da li smatrate da postoji potreba da se učini nešto po tom pitanju? Smatram i jasno mi je koliko je ta situacija nezgodna. Tri godine sam radila kao ministrica za gospodarstvo i unutrašnje poslove E, upravo na temelju ovog programa da se ostavi više prostora profesionalcima, a da se smanji birokracija kojom su vezani. Jer to je zapravo izravan način da se e, poboljša funkcioniranje i poslovnih i, i privatnih i javnih poslova. Dakle, ovo smatram da je pitanje u kojem smo vrlo sretni što imamo prvog potpredsjednika koji će za to biti nadležan. Nećemo njemu to prepustiti, to ne bi bilo lijepo od nas, ali moramo insistirati na suradnji s njime i pobrinuti se da gdje je moguće ukloniti birokraciju ili u budućim uredbama gdje se može nešto drugačije učiniti, da bi to bilo dobro i učiniti. Također, važna je ravnoteža u stvaranju novog zakonodavstva. Moramo se pobrinuti da sa formi jedan propis umjesto cijelog niza propisa koji bi se bavili istim poljem. Ali važno je na koji način ćemo sastavljati propise, jer postoji određena tendencija mm, da se pozlati, da se uljepša nešto i kada se već nešto regulira, postoji potreba da se još malo doda ovdje, još malo doda ondje, tražimo detaljnije statistike, ovakve onakve podatke. A suprotan pristup a, i reći umjesto uljepšavanja da, traži se, da se traži minimum i da mi kao regulator koristimo podatke koje već imamo, a ne da stalno tražimo nove podatke od poslovne zajednice, to mislim da bi e, doista bilo dobro i da je ključno to na koji način stvaramo nova pravila. Markus Ferber, naš potpredsjednik e, i predsjednik radne skupine našeg odbora za tržišno naticanje. Dakle, pokušali smo e, osnažiti naš nadzor nad tržišnom e, politikom. E, Markus, imaš riječ. Hvala vam. Vaš prethodnik Almunija je često govorio o nogometu. Vi ste spomenuli kavu. Dakle, postoje postupci sudski protiv Microsofta, Googlea, o tome dosta slušamo. Smatrate li vi da trenutno zakonodavstvo tržišnom natjecanju odgovara digitalnom društvu i ukoliko ne, kako bi ga trebalo u kojem smjeru razvijati? I nadalje, eh, Europska unija ima sporazum o tržišnom natjecanju sa Švicarskom koji uključuje razmjenu informacija između tijela nadležnih za tržišno natjecanje E, bez da se o tome obavištava one o kojima se radi. Što mislite o tome? Smatrate li da bi trebali e, stupati u daljne sporazume takve vrste i koliko da sa kime? E, ovo su dobro pitanje za daljnje razmatranje Dakle, ono čemu se ovdje radi su promjene koje predviđamo i koje zamišljamo. Ne znam koliko se tržište promijenilo u proteklih pet godina. Dakle, moja djeca se čude kada ja kažem riječ telefaks. Oni nemaju pojma što je to. I mislim da se moramo, da moramo držati korak sa tržišnim razvojem. Što ne znači da nije da nećemo imati kartele, da se neće iskorištavati dominantan tržišni položaj i tome slično. Što sam ja starija, to više cijenim to da su neke stare stvari zapravo još uvijek u modi. A nova stvar je nešto sa čime moramo držati korak i moramo razumjeti što se događa u na tržištima. U nekim od ovih slučajeva koji se trenutno događaju stalno iskrsavaju nove stvari. Ne možda svaki dan, ali iz tjedna u tjedan. I nadam se da sad ne radi samo o dugovlačenju, jer je nužno da se odluke donesu u određenom vremenskom roku. Sporazum sa Švicarskom je poseban. Dakle, ovo razmjena informacija. I rado bih raspravljala s vama kakav bi sporazum najbolji bio za baratanje ovakvim pitanjem. No korisno je za nas imati takve sporazume jer e, veliku važnost polažem na međunarodno provođenje pravila tržišnog natjecanja. E, koliko sam uspjela doznati, postoji vrlo dobar radni odnos između tijela za nadzor tržišnog natjecanja u Europi i SAD-u, što mislim da je vrlo dobro, isto tako i sa Kanadom. I ta međunarodna mreža je zapravo vrlo važna, važan sudionik kako bi se osnažila međunarodna kultura tržišnog natjecanja. I mislim da mnogo toga možemo e, izvući iz toga kako konkretno, tako i konceptualno iz tih mreža. Zahvaljujem Sven Gigold u ime zelenih. Ah, Gospođo Vestager. U proteklim godinama u područjima gdje su povećane države potpore, dakle u bankovnom sektoru mnogo novca uloženo u spašavanje banaka. E, Europska komisija je to odobrila uz neke posebne uvjete kako bi se izbjeglo propadanje banaka. I snažan pritisak su vršile neke države članice kao i Europska središnja banka u ovoj domeni kako bi se smanjila snaga komisije. Jer što se tiče ovih testiranja opterećenja, da li ste vi protiv tih pokušaja da se potkopa opću upravo za tržišnu konkurenciju? I sljedeća stvar, danas nema jasnoće transparentnosti o tome koga se zapravo spašava kada se e, daje novac kreditorima. Hoćete li vi započeti istragu kako bi se uvela transparentnost, kako bi se moglo vidjeti tko je konačni korisnik ovih mjera za spašavanje banaka? Očito da ste potpuno u pravu kad kažete da su državne potpore za banke došle do nesličnih razmjera tijekom kriza. A izazov je na neki način skinuti se s te potpore i vratiti se zdravom i, kao što sam rekla, možda dosadnijem financijskom sektoru. Mislim da je vrlo važno inzistirati na tome da još postoje problemi sa državnom potporom, i kada dođe do uspostave bankovne unije i mehanizma za rješavanje banaka. Dakle, revizija kvalitete imovine, testovi opterećenja će biti objavljeni jer će vjerojatno još uvijek postojati banke kojima će trebati više kapitala kako bi e, bile održive i kako bi ispunile zahtjeve koji će biti postavljeni da pristup bankovnoj uniji. A zatim imamo pitanje državne potpore. Dolazi do novih pravila, dolazi do modernizacije, a važno je da se mi pobrinemo da izgradimo most e, istih sanacija u smislu spašavanja ka sanacija gdje se koriste vlastita sredstva. Trenutno postoji jaz između tih dviju stvari i mislim da je zadatak očit pred nama da se pobrinemo da regulativa koja se tiče državne pomoći bude funkcionalna kada dobimo rezultate e, testa opterećenja i revizije kvalitete imovine, što ćemo vjerojatno znati do kraja ovog mjeseca. A istrage, moje drugo pitanje. Ja nemam pregled toga trenutno tko su korisnici i ne znam kako, kako bi se mogla takva istraga provesti, provesti koji bi bio njen obuhvat. No, neke države članice su se pobrinule da mogu iskoristiti situaciju ukoliko se banke ponovo oporave, druge države članice su drugačije pristupile, dakle postoje razlike između njih, tako da mene zanima iz, u samim državama članicama kolika je zapravo transparentnost, ali rado ću vam se javiti sa odgovorom s vremenom. Zastupnik Vali, FTD. Hvala. Imam jedno izravno pitanje, onda ću vam prikazati jedan predmet, pa to obrazložim. Pitanje je kako možemo osigurati tržišno natjecanje u tako neujednačenom sustavu koji koji nagrađene multinacionalne kompanije. Prikazat ću vam jedan slučaj koji se dogodio sa Fiat Chryslerom koji je izmjestio svoje pravno sjedište u Nizozemsku zato jer im je to odgovaralo, a porezno sjedište u London zato im je to odgovaralo, a zadržali su nezaposlene u Italiji zato im je to bilo zgodno. U takvoj situaciji jedan mali poduzetnik koji ne može koristiti sve te rupe u zakonu što mogu činiti multinacionalne kompanije, kako e, se može osjetiti zaštićenim od strane Europske unije pred e, takvim multinacionalnim kompanijama koje čine što žele u sadašnjoj situaciji? Htio sam podijeliti ova razmišljanja s vama i čuti vaše mišljenje o svemu tome. Hmm, well, I, I don't know about... Ne poznajem ovaj konkretan slučaj, no znam da, da sam ja mali poslovni subjekt, da bi smatrala da je najvažnije da oni koji imaju ovlast provođenja pravila, da ju iskoriste. Jer smatrala bih vrlo nepravednim da netko tko ima alate i resurse za istraživanje na raspolaganju, dakle, da ne učini ono što bi trebao i pobrine se da možda se ljudi mogu organizirati na različite načine, ali to ne bi trebalo učiniti na trošak drugih. To bi meni, smatram, bila velika utiha ukoliko sam ja taj koji plaća porez i nemam resurse da se organiziram na tri različite lokacije. I to je važan signal. I ljudi koji ovo danas slušaju, mislim da oni trebaju shvatiti da je ovo važan signal iz našeg parlamenta i da mi nećemo drugačije gledati e, poslovne organizacije koje si mogu priuštiti organizirati se na ovakav način ukoliko se to protivi pravilima koje imamo. Dakle, što se tiče istraga koje trenutno traju, e, planiramo ih nastaviti i nadamo se e, pobijediti u slučaju, jer to mislim da je najbolje što možemo kako bi ljudi dobili osjećaj pravde u našoj uniji koja se temelji na vladavini prava. Hvala vam. U ime odbora IMKO iz socijalista Mark Tarabela. Gospodin kandidatu, digitalno tržište e, pati od prevelike koncentracije tržišta i operatera koji su u dominantnom položaju. Možete li nam jamčiti striktnu primjenu tržišnog natjecanja i pravila konkurentnosti kako bismo imali univerzalni pristup internetu i uslugama online kako bismo zajamčili prava potrošača. Zatim možete li se angažirati da ćete se boriti protiv koncentracije na tržištu e, pretraživača i istovremeno založiti za zaštitu podataka naših sugrađana koji su često e, zloporabljeni za tržišne e, namjene. Isto tako, ukoliko budete potvrđeni na ovom mjestu, uživat ćete, jer puno vremena provodite, ćete provesti u Belgiji koja je domovina najbolje čokolade na svijetu. I'm Što se tiče čokolade, ja ću svoju vlastitu istragu provesti. Uh, one of the things Jedna od stvari koja dolazi do izražaja um, u novoj uredbi o skupnom izuzeću jest pristup širokopojasnoj mreži na lokacijama na kojima tržište to ne može ponuditi. Jer obećati da svi imaju jednak pristup internetu bilo bi nezgodna stvar, jer svi znaju da u nekim zemljama, u nekim regijama vrlo je teško e, imati dobar, stabilan pristup internetu. Dakle, nova uredba o skupnom izuzeću državama članicama daje nove mogućnosti kako bi se pobrinuli da građani koji žive u udaljenijim područjima gdje tržište ne uspjeva ponuditi usluge da se, da se do toga, da se to jednostavno može dogoditi. To je važno s potrošačke strane e, jer sve više i više usluga se temelji na internetskom pristupu. Ne samo privatne, već javne stvari. Treba vam internet e, ukoliko želite obavijestiti državu da se selite, ukoliko želite promijeniti doktore i tome slično. To štedi vrijeme i novac, ali morate imati pristup internetu. I zbog toga mislim da nova regulativa je vrlo važna u tom smislu. Jer što se tiče dakle, internetskih usluga, e, vidimo da tržište nije jednako svugdje. Dakle, ukoliko možemo to popratiti e, istragama i odlukama e, po pitanju tržišnog natjecanja, tada ćemo moći učiniti nešto dobro za potrošače. I to je jedna od stvari koje će naši slušatelji iz ove rasprave također ponijeti sa sobom, a to je da parlament inzistira da ukoliko dobije odobrenje, povjerenik za tržišno natjecanje mora imati digitalno tržište kao vrlo visok prioritet. Vjerojatno čak u suradnji sa povjerenicima koji su odgovorni za zaštitu podataka e, i korištenje, odnosno ne zloupotrebljavanje osobnih podataka. Thank you. Now... Hvala sada Vicky Ford, predsjednica odbora Hvala. je dobio nove nadležnosti za e, jedinstveno digitalno tržište. Dakle, imam dva pitanja glede peer to -peer platformi. E, zakon e, Tuba je zabranjen u Njemačkoj i drugim zemljama, ali kako je vaša percepcija o takvoj jednostranoj akciji koja fragmentira tržište čak prije nego što smo osnovali to jedinstveno tržište i zatim usluge poput Whatsappa i drugih, kako se možemo postarati da pružatelji infrastruktura mogu imati povratnu investiciju što ih može zaustaviti da zloporabljuju svoj dominantni položaj i u biti da li je naš e, zakonik o e, tržišnom natjecanju prihvatljiv za e, svijet u digitalni svijet u kojem radimo ili vam trebaju novi, novi instrumenti. Čujte, neću nikad dovoditi pitanje odluke nacionalnih sudova, ali mislim da je važno da neke od e, digitalnih e, usluga, naime one olakšavaju nove načine komuniciranja i ukoliko je pravedno, ukoliko plaćaju poreze ili što god već plaćaju, onda je to sve ok i čak e, neke situacije su iznenađujuće, ali dok god je stvar pravedna, to je sve u redu. Mislim da je to važno što e, neki e, znaju kakve poreze trebaju, koliki su ti porezi, sve to u redu i to treba uvidjeti kada se nova tržišta otvaraju Mislim da je osnovno pravilo tržnog natjecanja zdravije i bolje nego ikad. Ali mislim da moramo biti još jasniji u tome kako funkcioniraju tržište i kako se razvijaju, jer neki novi poslovni akteri poslovnog svijeta uopće sebe ne doživljavaju kao lokalnim, nacionalnim ili europskim, već i globalnim, jer to je ono tržište na kojem žele prosperirati i mislim da je tu izazov očuvati ritam, a ne samo kaskati za situacijom i novim inovacijama. Dakle, postoje neke stvari koje zajedno možemo e, istraživati ti veliki podaci, to smo o tome smo malo prije govorili, jer to će promijeniti naše tumačenje vrijednosti koje E, mogu imati, na primjer, osobni podaci, jer oni su malte neplatežno sredstvo u današnjem e, svijetu i tu stoji jedan veliki izazov, ali mislim da možemo na tome zajedno raditi u svakom slučaju. Hvala. Rina Kari, GUE NGL. Malo sam se iznenadila time što niste mogli preciznije odgovoriti na moje pitanje o registrima. No sada imam pitanje o državnoj potpori. Danska je između ostaloga iznijela čitav, niz e, prigovora kada je riječ o brodogradnji. Zapravo se htjelo promicati zapošljavanje u pomorskom sektoru, ali u praksi Došlo je do socijalnog dumpinga u danskoj brodogradnji i tu se ne stvaraju nikakva radna mjesta. Jasno da i danska vlada ima zato dio odgovornosti u Danskoj, ali vi ćete biti nadležni za tržišno natjecanje u čitavoj Europi. Dakle, pitam vas sljedeće, možemo li govoriti o pravednom tržišnom natjecanju ako se i dalje isplaćuju ovakve državne potpore u u mjeri u kojoj zapravo takve državne potpore u ovim slučajevima brodogradilišta zapravo umanjuju radne uvjete radnika? Da. Ono što je najbitnije je pitanje kako mogu obnašati dužnost e, povjerenice ako budem potvrđena na najprikladniji mogući način. Dakle, bez obzira na to jesam li ja bila u vladi ili bila zastupnica u parlamentu, zapravo dužnost koju ću sada obnašati je drugačija. Ja ne mogu niti namjeravam e, primati upute i to je svakako najvažnije naglasiti. Vi ste govorili o jednom sustavu potpora i to, bilo da se radilo o Danskoj ili o nekoj drugoj zemlji, mora zapravo zahtijevati isti pristup od mene. Kada je riječ o danskim brodogradilištima, čitav niz godina zapravo unatoč izmjenama obnašatelja dužnosti povjerenika neki trendovi su se nastavili. Hvala Kare Karlas, zadnje pitanje. Da, hvala. Najprije želim reći da sam bila odvjetnica za, koja se bavila tržnim natjecanjem veliki broj godina i drago mi je vidjeti da će resor tržnog natjecanja biti u dobrim rukama. No, moje pitanje odnosi se na Google Jako sam zabrinuta nekim komentarima europskih čelnika prema kojima kako bi se zaštitilo europska poduzeća od digitalne dominantnosti poduzeća poput e, Google trebamo e, urediti funkcioniranje interneta. Dakle, moje pitanje je kako namjeravate surađivati s kolegama povjerenicima kako biste se postarali da borba protiv eh, protukonkurentnog eh, borba protiv eh, nelojalne konkurencije neće biti upotrebljena da se ukine internet. Mislim da je ovo jako dobro zadnje pitanje, jer mi pruža mogućnost da istaknem koliko je jako važno što su naše istrage zasnovane na činjenicama, a ne na bilo kakvim emocijama, političkoj ideologiji ili onome što se nama dopada ili ne dopada. Naime, to je jedini način da možemo zadržati i očuvati onaj ključni temelj ove unije, a to je vladavina prava. I mislim da je to jedna od najvažnijih stvari, upravo da se postaramo da kada vodimo istrage, da ih vodimo na temelju činjenica, razmjenjavanja funkcioniranja tržišta i uredbi regulativa koje ćemo provoditi, jer to je ono što trebamo iznijeti i pred sudovima. To je jako važno, jer sudovi su ti koji u biti se postaraju da stvari funkcioniraju kako trebaju. To je poseban sustav Europska komisija ima ogromne ovlasti kada se radi o tržnom natjecanju i, i o izvršnoj vlasti i odluke suda, a kad se ide pred sud su od velikog značaja. Naravno, u velikome umirla činjenica što je to provjerena stvar i da se da, da je na Europskoj povelji za ljudska prava ustanovljeno da je trodioba vlasti takva kako treba biti, tako da možemo slijediti pravila tržnog natjecanja i to na temelju neutralnosti i nepristranosti. Nadam se da ste u pravu, jer to je ono čega sam se i ja bojala, da će ljudi koji su radili na tom polju 14 ili 20 ili tko zna koliko godina da će se njima činiti da sam e, bila suviše blaga, tako da primam vaše komentare kao znak ohrabrenja. Hvala, želim zahvaliti svim zastupnicima na posljednjim pitanjima, a sada kandidat za povjerenicima pet minuta za zaključne opaske. Najpša hvala predsjedniče. Također je se nadam da ću i s vama i s e, predsjedavajućim e, stalne radne skupine u Ekonu, da ću s vama raditi jako dobro surađivati. Svi, ovi koji, svi vi koji ste mi se obratili ovdje imate jako važnu poruku a to je ta da je Europski parlament e, najbolja moguća potpora pravednog tržišnog natjecanja za neutralan, nepristranu provedbu pravila tržišnog natjecanja. No, tu isto tako i sasvim jasan prikaz toga kako politika tržišnog natjecanja treba olakšati pomoći brojnim drugim politikama. Naravno, Zahvaljujem vam na vašoj, vašem strpljenju jer eh, glede određenog broja tema nisam mogla biti dovoljno precizna u odgovorima na posljednje pitanje. Nadam se da ćemo se moći vratiti na sve te teme i nadam se da ste uvidjeli da sam vam htjela pokazati kakve su moje vrijednosti i načela koja želim zastupati i to bi mogao biti dobar temelj za našu buduću suradnju narednih pet godina. mislim da poruka koju će ljudi zadržati svog ovog saslušanja jest, jesu mogućnosti i obećanja za tržišno, koje tržišno natjecanje nudi za e, stvaranje nove konkurentnosti i zapošljavanje Svima je jasno koliko digitalno gospodarstvo znači u našem svakodnevnom životu i kako je važno slobodno natjecanje i nezloporaba dominantnog položaja, tržišnog položaja. To je jako važno za kompjutere, ne za potrošače, doduše i za kompjutere koji su počeli živjeti vlastitim životom. Ima puno stvari koje vam ne bi smjela priznati, ali tijekom priprema naučila sam ogroman broj kratica. Tu je čitav taj neki slengo o duplom ircu, nizozemskom, e, danskom sendviču. A onda sam nabasala na jednu na Windows Mount Decision. Dakle, i pitala sam se što Kakve su to odluke postavljanja prozora, takozvane i doista proizvođači prozora su stvorili kartel u kojem su se dogovorili e, koje će biti tarife postavljanja tih prozora. Tako da je doslovno postojala odluka koja se odnosila na postavljanje prozora gdje se određivala ogromna kazna određenom broju poduzeća koje su sada pred sudom. A ja sam mislila da je to sleng. Dakle, samo vam želim reći koliko sam ponizna bila nakon tog otkrića i tog iskustva. No, evo, jedna od stvari koja mi je pomogla jeste kad pomislim koliko naša suradnja može biti plodna, jer svjesna sam nam svih ograničenja i reguliranja i uređivanja i ali istovremeno možemo vidjeti koliko ukoliko budemo radili zajedno i formalno i neformalno ukoliko budemo surađivali parlament i komisija na ovom polju koliko zajedno možemo napraviti i kao što sam rekla već određeni broj puta ja obećajem da ću surađivati s vama ja sam kći dvoje svećenika danske crkve. Jedna od njihovih vrlina jest da su oni uvijek željeli dobrodošlicu onima koji bi dolazili, umjesto da govore loše onima koji ne bi dolazili. Dakle, ja vam ja vas sve pozdravljam i zahvaljujem sve, svima vama koji ste došli večeras. Because I, think it shows the dedication. Jer Mislim da to pokazuje vašu predanost, iskrenu predanost radu i, i ovom, ovoj stvari i nadam se da previše toga nije izgubljeno u prijevodu. Nastavila sam biti jasna i zahvaljujem prevoditeljima koji su učinili da ja budem još jasnija posredstvom njihovog prijevoda. Dakle, uvaženi zastupnici, predsjedniče, najljepša hvala na vašem strpljenju, velika hvala i veselim se našoj suradnji. Hvala Margaret Vestager, hvala na strpljenju svim kolegama. Sada zaključujemo ovaj sastanak i za 30 minuta imat ćemo iz zatvornih vrata sastanak za ocjenu saslušanja. Hvala, zaključujem sastanak.